say that this is yeah, one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. Dobar dan. Možemo početi sa našim sastankom. 13. E, točka dnevnog reda, javno saslušanje o financijskim uslugama u Europskoj uniji, pregled stanja i izazovi. Ovo je e, vrlo važna inicijativa našeg odbora. Želimo pripremiti izvještaj o pregledu stanja čitavog niza e, financijskih propisa i akata koji su usvojeni u proteklih e, nekoliko godina i sve to treba analizirati, treba provjeriti koji su njihovi međusobni učinci, a istovremeno moramo analizirati i koji su izazovi pred nama. A glavni izazov je unija tržišta kapitala o kojoj smo glasali jutros. Mislim da smo izglasali dobru rezoluciju. Vrlo je pozitivno da je i komisija najavila želju da provede dakle jednu analizu stanja i te dvije inicijative će biti koordinirane i provedene u isto vrijeme, tako da je dobro da i parlament počinje na tome raditi. A dobra polazišna točka je detaljnija analiza cijele, e, cijelog ovog područja i zbog toga mi je bilo jako drago da je e, izvjestitelj predložio ovo javno saslušanje. S nama su e, odlični stručnjaci i dat ćemo riječ našim gostima, svako od njih će imati pet minuta, a nakon toga ćemo početi sa raspravom. Prvi je Martin Grull, član odbora i glavni financijski dužnostnik e, dužnosnik Raiffeisen banke. Gospodine Grul, izvolite. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Najprije zahvalite, dopustite mi da vam zahvalim što ste me e, pozvali na ovo saslušanje odbora za ekonomske monetarna pitanja Zovem se Martin Grull i um, glavni sam financijski savjetnik Raiffeisen banke. Naše sjedište u Beču i središnja i istočna Europa su naša zapravo glavna tržišta. Već 25 godina Raiffeisen banka posluje u središnjoj i istočnoj Europi, e, dakle na 17 tržišta i um, oko 54 tisuće zaposlenika pruža usluge 15 milijuna potrošača. Cilj ove, e, zapravo tema ovog saslušanja je doista u pravom smjeru, dakle bolji učinkovitiji okvir za e, financijske regulacije. Postoji e, jasna veza između direktne veze, dakle između zdravog bankarskog sektora koji djeluje kao posrednik za rastuće gospodarstvo. I jako je važno da regulatorni okvir ne slomi svoje igrače i učini ih nesposobnima da učinkovito djeluju. Ako želimo sažeti glavne parametre e, unutar kojih banke trenutačno rade, to su niske kamate, slaba potražnja za kreditima, neprevidljivi nacionalni proračuni, niska profitabilnost, smanjeni pristup tržištima kapitala, sve više kapitalnih e, zahtjeva i, da ne zaboravimo, dodatne namete i pristojbe koji su uvedeni u kontekstu e, regulacije financijskog tržišta. Takvo okruženje predstavlja velike izazove za cijeli sektor i sve bi to na kraju moglo i e, spriječiti gospodarski rast. Kapitalni zahtjevi i zahtjevi za likvidnost direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima te bankarske unije su važni koraci u cilju jačanja stabilnosti europskih financijskih tržišta. U budućnosti nijedan porezni obveznik ne bi trebao plaćati sanaciju banke. No, preduvjet da bi ovaj novi sustav funkcionirao u praksi je pravedno odgovarajuće razdoblje za provedbu kako bi se prikupio zatraženi kapital, jer u protivnom pozemljivanje gospodarstvu će biti smanjeno, a to će onda paralizirati gospodarski rast. Očito je da e, nadzornici nastoje ubrzati razdoblje provedbe i traže kapitalne pričuve da budu e, mnogo brže nego što to traži, traže propisi. Novi razvoji, kad je riječ o Bazelu 4, bi mogli još dodatno e, potaknuti taj trend i dodatno oslabiti financiranje klijenata. Novi prijedlog povećava e, procjenu rizika što će ograničiti pozemljivanje malim i srednjim poduzećima još više. A nemojmo zaboraviti, MSP-ovi su e, temelj europskog gospodarstva. Dopustite mi da spomenem nekoliko nedosljednosti sadašnjeg financijskog regulatornog okvira svi sve te nedosljednosti samo dodatno otežavaju i dakle ljudskim resursima i financijskim resursima te otežavaju bankama prikupljanje potrebnog kapitala za pozemljivanje. Zatim nekoliko riječi o zahtjevi za izvješćivanjem. Trenutačni standardi EBE uključuju gotovo 1800 stranica. Postoji nekoliko tijela, Europska središnja banka, nacionalna tijela i odbor za sistemske rizike, koji bi trebali e, koordinirati e, svoje aktivnosti izvješćivanja. Uvijek smo naglašavali, učinkovita bankarska unija traži snažnu koordinaciju između različitih nadzornih tijela. A već danas se nalazimo pred dvostrukim e, zahtjeva za izvješćivanjem. A sada osim toga Zahtjevi za izvješćivanjem će se još proširiti u skoroj budućnosti. Europska središnja banka želi e, izvještaj za svaki zajam koji prelazi pragu 25.000 eura. I mislim da je očito da pogotovo male banke su jednostavno pretjerano opterećene ovim novim zahtjevima. A sada nekoliko riječi o kapitalnim zahtjevima. Ključno je kako kapitalni zahtjevi nacionalnih nadzornih tijela i odluka Europske središnje banke utječu jedne na druge. Još uvijek postoji jako visoka razina nesigurnosti. Na primjer, u ovom trenutku nije jasno na koji način kapitalne pričuve nacionalnih nadzornih tijela, kako su ti da te kapitalne pričuve povezane sa odlukama Europske središnje banke koje se odnose na pregled nadzora. Zbog toga tražimo dosljedan i jasan okvir za definiranje kapitalnih rezerva. Za male banke je važno da nadzorna tijela prilagode regulatorne zahtjeve njihovim poslovnim modelima. Male banke ne bi trebale ispunjavati iste uvjete koje moraju ispunjavati e, veće banke. Dakle, to se odnosi i na izvještavanje i na e, plaćanje te upravljanje. I druga vrlo važna tema i žao mi je što ću govoriti vjerojatno dulje od 5 minuti, ali ovo je vrlo bitno. Naknade banaka oslabljuju stabilnost i ugrožavaju jedinstveno tržište i pravedno natjecanje u Europi. Od početka financijske krize vidimo znatno povećanje e, broja naknada nacionalnih banaka, a sve u svrhu u cilju toga da se izbjegne da građani plaćaju za posrnule banke porezi na banke se trenutačno nameću na nacionalnoj razini u 16 zemalja. To je sve dovelo do fragmentiranog okruženja naknada banaka i e, neke banke koje posluju preko granica Europe, dakle, moraju ispunjavati različite zahtjeve. Neke banke, na primjer u Ujedinjenoj kraljevini, e, nametnuti su im porezi kojima se financira opći proračun, a u Njemačkoj, na primjer, regulatorne naknade su onda odvojene od općeg proračuna. Neke od tih naknada ne ovise o e, profitima koje eventualno banke stvaraju. A još je veći problem što neki od tih poreza se trenutačno plaćaju uz sve doprinose koje se plaćaju nacionalnim fondovima za e, rješavaju ili Europskom fondu za e, rješavanje banaka. I to je jednostavno neizdrživo. Taj novac bi se mogao iskoristiti da se ojača e, kapitalna osnova i za davanje zajmova. Zbog toga smatramo e, da bi se oporezivanje nacionalnih banaka trebalo koristiti kao budući doprinos dakle, fondovima za sanaciju banaka a e, jedinstveni fond za mm, rješavanje banaka bi trebao biti instrument koji će poticati stabilnost financijskih tržišta i u principu treba zaustaviti sve buduće pokušaje uvođenja nacionalnih poreza. Za e, bankarsku grupu poput naše koja posluje preko granica e, jako je važno da se uvedu usklađene prakse nadzora. No u praksi nadzorni postupci se razlikuju od zemlje do zemlje i to je i samo e, Europsko tijelo za bankarstvo identificiralo u svojem izvješću u travnju 2015. Zatim razlike postoje i e, kad je riječ o nametanju specifičnih bonitetnih zahtjeva u skladu sa direktivom o kapitalnim zahtjevima. E, dakle, nadležna tijela procjenjuju adekvatnost sredstava i uglavnom svim, svim slučajevima se traži specifična minimalna razina kapitala i uzima se u obzir naravno profil rizika. No, način na koji se minimalna razina kapitala, e, dakle kako se tome komunicira i kako se to nameće je zapravo vrlo različito. Neka tijela dakle to opisuju kao očekivanje ili preporuku, a drugi to navode kao nešto obvezujuće, kao obvezujući pravni zahtjev. Sve to onda dovodi do nepoštenog natjecanja i možda čak do e, regulatorne arbitraže. Prakse nadzora se isto tako razlikuju kad je riječ o prihvatljivosti kapitalnih instrumenata i neka nadzorna tijela su vrlo stroga, dok druga dopuštaju širi raspon e, instrumenata. I na kraju bih još skrenuo vašu pozornost na nove e, promjene i a koje su malo podcijenjene. Tu prije mislim e, na novi pravilnik o IFRS-u 9 u kojem se govori o kapitalima europskih banaka. Neki analitičari govore da bi mogao izbrisati od 10 do 30% kapitala iz cijele bankarske industrije u Europi. Dakle, to još moramo vidjeti, ali svakako je potreban jedan cjelovit pristup i cjelovite mjere koje će možda biti usvojene u sljedećih nekoliko mjeseci. Evo dopustite mi da zaključim i još jednom se ispričavam što sam govorio malo dulje nego što bi trebao. Bankama treba malo svježeg zraka, dašak svježeg zraka i trebalo bi više vremena posvetiti evaluaciji trenutačne financijske e, revolucije. Unija tržišta kapitala je svakako dobrodošla. Europsko gospodarstvo treba više financijske stabilnosti i stroža pravila, a banke trebaju zaradu ako će ispuniti svoju ulogu financijskih posrednika i poticati gospodarstvo, rast gospodarstva u Europi. Hvala vam na pozornosti. Thank you very much. Hvala vam. Sljedeća govornica je Mikaela Kolar, mm, generalna direktorica Tvrtke Insurance Europe. In Parliament, Chair Gualtieri, and thank you in particular to Mr. Valls for inviting all... E, hvala lijepa. Zahvaljujem što ste nas pozvali na ovo saslušanje. E, ja bih savjetovala da pogledate i e, handout koji vam je dostavljen jer ilustrira većinu onoga što ću ja reći sa, iz perspektive osiguravatelja htjela bih govoriti o tri glavna pitanja, odnosno izazova. Kao prvo, previše informacija, odnosno dupliciranje e, što se tiče osiguravajućih proizvoda. Kao drugo, e, Solvency 2 e, treba funkcionirati i kao tri e, mandat za europske pregovaratelje na međunarodnoj razini, u pregovorima na međunarodnoj razini. Kad prodajemo e, proizvod e, koji se temelji na investicijski proizvod koji se temelji na osiguranju pet europskih zakona se odnosi na to E, direktiva e-commerce, Solvency 2 i još 3. E, postoji jedan kombinirani efekt od svih ovih pet zakona koji moramo imati u vidu. Trenutno imamo 74 zahtjeva za, investi, za informacijama, ali sutra ćemo morati dat, davati 147 informacija. Time će se pravila prilikom prodaji povećati za 330, odnosno 338%. I, a to je još e, važnije, postoje duplicirani zahtjevi jer e, mnogi tekstovi e, se odnose na ista pravila, ali mi ih moramo u duplom formatu E, podastirati. Što se tiče Solvency 2, kao što znate, industrija je bila vrlo, e, dala vrlo veliku podršku za donošenje e, Solvency 2. To je bio jedan dugačak i kompleksan proces koji je trajao otprilike 14 godina, ali imamo tri pitanja koja nas zabrinjavaju. Kao prvo, to je sada postala jedna vrlo detaljna knjiga od 3000 stranica. Kao drugo, e, Solvency 2 ne funkcionira kao što je bila namjera i naš model poslovanja nije potpuno odre, odražen, a to će utjecati na našu sposobnost da opće poslujemo dugoročno gledano. To će biti svakako e, izazov. Izazov je dakle pozabaviti sa ovim problem na svim razinama e, i na razini 2 i 3. Mi vjerujemo da postoji jedna prilika da se ovim e, pozabavimo u kontekstu e, inicijative za uniju tržišta kapitala međutim smatramo da je rok koji je predviđen za e, primjenu prekratak. E, možda će vas ovo iznaditi, ali do 2013. Međunarodno udruženje e, tijela za nadzor osiguranja dogovorila su da do 2016. budu dogovorena tri standarda, a to znači da će to, ta tri standarda biti razvijena otprilike e, do onog roka kada bi i Solvency 2 trebao biti primijenjen u Europi. Ti standardi zahtijevaju e, e, za, implementaciju u Europskoj uniji, u zakonodavstvu Europske unije i pogodit će sve osiguravajuće kuće u Europi. Zato je od bitnog značaja da pregovarači Europske unije ne samo govore jednim glasom, nego i da da imaju jasan pregovarački mandat. Trenutno to e, nije jasno da li imaju uopće taj pregovarački mandat i od čega se on sastoji. E, jedan standard je već usvojen na međunarodnoj razini, ali preostaju još dva standarda gdje bi se mogao razviti mandat, preglarački mandat e, potencijalno i na primjer u ovom odboru. I konačno moj komentar što se tiče EIOPE, e, mi smo uvijek podržavali jedno nadzorno tijelo kao što je EIOPA, međutim e, svakako e, je bitno e, podržati sve političke odluke koje su donijeli su zakonodavci. Mi se nadamo da će ovo tijelo funkcionirati u tom smislu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ima profesor Morone sa London School of Economics. Uh, Hvala. Doista mi je zadovoljstvo i čast uh, obratiti se ovom odboru po pitanju ove ključne revizije. Mislim da je još prerano kako bismo prosudili učinak krize na europske reforme, ali istina je da reforme sada dovode do uobičajenog poslovanja, tako da se sada više ne posluje u kriznim uvjetima. Postoje međutim i određeni dokazi koji upućuju na to da se to protivi sadašnjem zakonodavstvu, naročito kada je riječ o programu kapitalne unije. No, s druge strane, razmjeri revizije regulative koje su potrebne, koja je potrebna su ogromni kao što i pokazuju nedavni dokazi o određenim etičkim propustima. Stoga je sada trenutak da se pozabavimo sadašnjim režimom i zbog toga pozdravljamo ovaj poduhvat Ekona. Imam e, tri tematike za budućnost e, i također određeno razdoblje za naše doprinose. Dakle, moja središnja tema je e, provođenje nadzora nad provedbom i također e, možda potreba da se odmaknemo od projektiranja ka provedbi. Kao prvo postoji potreba da se poduzme sveobuhvatan nadzor nad krhkim institucionalnim ekosustavom. Bankovna unija i SFS osmišljeni su u uvjetima teške krize. Stoga je od ključne važnosti da učinkovitost oba sustava u sadašnjim uvjetima se nadzire. Naročito EBA mora biti u stanju učinkovito poduprijeti provedbu jedinstvenog pravilnika i jedinstvenog tržišta centripetalne sile koje stvara bankovna unija treba se nadzirati, odnosno zakonodavnom reformom ako je potrebno. Također, potrebno je europsko usklađivanje u kritičnim pitanjima kao što je to ponašanje financijskih tržišta. Zaštita potrošača se ugrošava naglaskom na financijskoj stabilnosti i to treba također e, pratiti i nadzirati opet e, ako je potrebno putem zakonodavstva. Kada je riječ o ostvarivanju ciljeva, treba također i dalje nadzirati nadzorna tijela. One imaju ključnu ulogu u osiguranju provedbe, E, što znači također i usklađenje postupaka nadzora i pridržavanje jedinstvenog pravilnika. Neovisnost tih tijela, upravljanje istima i financiranje istih još nisu u potpunosti izgrađeni i treba to dalje razmotriti. Mjere do kojih su potrebna poboljšanja u donošenju odloga na drugoj razini kako bi se omogućilo veću fleksibilnost nadzornim e, tijelima se također moraju uzeti u obzir kao i dalje definiranje pravilnika. Zatim, trebamo prihvatiti potrebu za e, takozvanom regulatornom revolucijom, ali za malim R. Dakle, to podrazumijeva stalnu reviziju i stalnu izmjenu i dopunu zakonodavstva, ali na razmjeran i planiran način. Jedinstveni pravilnik je postignuće bez presedana, ali postoje tu i određene složenosti i poteškoće. U skladu s time, nove revizijske klauzule u mjerama iz razine 1 su od ključne važnosti za ovu provedbu proces revizije bi mogao recimo uzeti u obzir sljedeće. E, Rizike s obzirom na dosljednost i preklapanje, naročito kada je riječ o multifunkcijskim skupinama, zatim primjenu načela razmjernosti koje se pojavljuje u čitav niz, čitavom nizu mjera i što također podrazumijeva određene poteškoće u arbitraži. Zatim treba isključiti e, i učestalost izuzeća i dosmislenosti u primjeni e, režima u toj praksi i također treba vidjeti traži li to zakonodavnu reformu. Zatim, e, četvrta točka je razmjeri u kojima se primjenjuju europske financijske regulative i dosljednost kojim se europski zakonodavni režim oslanja na regulirano tržište. I na kraju treba vidjeti kakva je kvaliteta prikupljanja podataka i korištenje e, podataka. Treba poboljšati ovu sposobnost prikupljanja financijskih sustavnih podataka i sada treba vidjeti kako se isti koriste kako bi se promijenilo zakonodavstvo rupe u prikupljanju podataka kada je naročito riječ o potrošačkim financijskim tržištima i naročito s obzirom na ulogu koju se zamišlja za potrošače u uniji tržišta kapitala je nešto na što se treba osvrnuti. I na kraju želim zatražiti jedan skroman pristup dodatnim reformama, ali s time da se prioritet da obnovi postojećih pravila. Europska financijska regulativa je dinamičan sustav koji se sastoji od brojnih dijelova, tako da je moguće da se određene elemente sustava mogu zamijeniti novim, izmijenjenim i dopunjenim zakonima koji se moraju učinkovito provesti. No, ono što zahtjeva našu veću pozornost je dosljednost sustava zaštite potrošača s posebnim naglaskom na ključne e, dokumente e, o, podacima o ulagačima. Hvala vam lijepa na pozornosti. Finally. I na kraju posljednji govornik je Kristof Niđam, glavni tajnik e, Finance Watch. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, dame i gospodine, Hvala vam što ste pozvali e, Finance Watch da podijelimo neka iskustva s vama e, sa aspekta javnog interesa. Govorit ćemo o pregledu stanja u e, uredba o financijskim uslugama. Prvo, postojanje mogućih preklapanja je mala cijena koju moramo platiti jer imamo e, mnogo više koristi od regulative nego štete. Drugo, Europska komisija i njena e, sveobuhvatna ocjena 2014. ustanovila da su sve individualne zakonodavne inicijative pozitivne. Treće, e, pregled stanja E, se ne smije koristiti za to da idemo natrag ili ublažimo u e, regulativu. Naproto, naprotiv, e, to je vrlo dobra mogućnost da ocjenimo praznine i nedosljednosti u financijskoj regulativi. Moramo dovršiti taj posao. većina propisa nakon krize bila je mikroprudencijalna to jest na nivou individualnih institucija. To ona e, nije bila makroprudencijalna, nije gledala cjelokupni sustav kako bi osigurala da institucije e, ne zapadnu istovremeno u teškoće. I, e, još uvijek tu imamo rizike za financijsku stabilnost građane i porezne obvezne. E, samo pogledajte nestabilnost tržišta u posljednjih nekoliko tjedana. E, kamate su blizu nule. E, mi smo sada na nepoznatom području. Ne znamo kada će se kamatne, kad, kad će kamatne stope porasti. Regulativu do, donosimo kao vatrogasne mjere Međutim, regulativa mora biti zasnovana na načelima i mora biti robustnija. Nismo dovoljno učinili kako bismo zaštitili potrošače i e, stoga imamo nedosljednosti u e, regulaciji sektora. E, imamo razlike u zaštiti potrošača, na primjer razlike u transparentnosti, razlike u sankcijama trebamo, i s time se svi slažemo, trebamo više horizontalne koordinacije u, na području regulative. E, e, peta točka koju želim naklasiti jeste da je misija izvršena, a sada se moramo fokusirati na rast i E, e, kad kažemo da se moramo fokusirati samo na rast i radna mjesta, to je opasno. E, ne, regulativa mora ići u ruku pod ruku s rastom i razvojem. Financijska stabilnost je preduvjet za održivi rast. E, kao što je Andrea Enerija e, e, iz Europske agencije za nadzor banaka rekla, glavni doprinos koju financijski svijet može dati rastu jeste da ne stvori financijsku krizu. Imamo niz studija od agencija poput MFF-a, OECD-a, BIS-a, i drugih. E, te studije, studije pokazuju da previše financija sprečava rast. I na kraju bih rekao sljedeće. Ka, u trenutku kada politički zamah prelazi od moramo regulirati bankarstvo u sjeni, to se sada, sada kažemo moramo poticati bankarstvo u sjeni pomoću Unije za kapitalna tržišta. Sve je urgentnije da završimo posao. Kako? Moramo li regulirati bankarstvo u sjeni? E, kako moramo e, osigurati financijsku stabilnost i smanjiti rizike za porezne obveznike i potrošače? To su stvarni preduvjeti kako bismo povratili povjerenje potrošača. Tako povjerenje je stup potrošnje i e, potražnje. A to je opet, e, e, to opet potiče rast, jer potrošnja iznosi dvije trećine rasta bruto domaćeg proizvoda, oprostite. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa svim govornicima. Sve su su izlaganja bila vrlo interesantna i bit će mm, značajni doprinosi našoj raspravi i našoj procjeni. Naš cilj nije stvoriti proturječnosti između financijske stabilnosti, e, regulacije i rasta. Upravo suprotno, mi bismo željeli pronaći dobar način dakle na koji ćemo s jedne strane riješiti e, regulatorne praznine i bankarstvo u sjeni je na primjer jedna od takvih tema, a s druge strane da kako ćemo bolje identificirati novi regulatorni okvir i način na koji se taj okvir provodi Dakle, kako sve to odgovara našoj ideji stabilnog financijskog tržišta koje će onda dovesti do održivog rasta. to je ravnoteža koju je teško pogoditi i upravo smo zato i ovdje da zajedno pokušamo analizirati cijelo, cijelu ovu priču. Naravno, eh, nikome ne pada na pamet da se vratimo natrag ali istovremeno nitko ne zna kakav učinak imaju svi ovi propisi. I zbog toga mi kao suzakonodavac moramo razgovarati o tome, vidjeti koji su eventualni problemi i koja bi mogla biti moguća rješenja. Sada ćemo čuti naše eh, zastupnike iz političkih klubova i prvi je naravno gospodin Balc, izvjestitelj. Hvala lijepo gospodinu predsjedatelju. Ja imam jedan problem, a to je ne mogu vas direktno e, gledati jer e, sam okrenut u drugom smjeru, e, a moram govoriti u mikrofon radi prevoditelja. Molim da to ne smatrate mojom nepristojnošću. Najprije želim srdačno zahvaliti E, što ste došli e, danas na ovo saslušanje. Znate da Europski parlament već dulje e, želi imati pregled nad akumuliranim zakonima. Kao što znate, upravo je to, dosta dugo je to nailazilo na otpor upravo kod komisije. E, i zato ću se nadovezati na ovo što je rekao gospodin Najdam. Dakle, sad se ne radi o tome da se zakoni ukinu, nego da ih poboljšamo, e, koordiniramo i uskladimo i da e, napravimo kvalitetnije zakone koji su sada u izradi. Ja se slažem eksplicitno sa ovim što je upravo rekao predsjedatelj. Zato bih htio uputiti neka pitanja e, koje, o stvarima koje me zanimaju kao izvjestitelja. kad govorimo o procjenama učinka, kako e, bi po vašem mišljenju te procjene učinke u buduće mogle biti poboljšane? Mislim da je to vrlo bitno pitanje. Nadalje želim vas pitati e, po vašem mišljenju o čemu ovisi e, dakle i sada komisija planira jednu sveobuhvatnu E, studiju pritom je doista bitno da imamo jedan jasan okvir za tu studiju. Kako bi on po vašem mišljenju trebao izgledati? Nadalje pitanje za profesoricu Moloni i na e, glavnog tajnika Najdama. Predstavnici osiguravanjućih kuća govore uglavnom e, za svoj sektor, a predstavnici banaka za svoj sektor. I ja bih vas rado pitao gdje vidite mogućnosti za poboljšanje koje e, su šire od samo jednog sektora, dakle koje vrijede za oba sektora. Postojeća e, pravila danas nisu dovoljno usklađena. Dakle, to bi bila pitanja za gospođu Koler i gospodina Grila. E, mi znamo da je svrha zakonodavstva e, procjena rizika i bolja zaštita potrošača. A to nije samo gospodarsko-politička agenda. Međutim, e, regulacija se mora i provjeriti i sa stajališta e, rizika a to je sada osobito važno u okviru investicijskog paketa koji e, večeras želimo e, ovdje u parlamentu usvojiti. I zato želim pitati gospođu Koler i gospodina Grila da li su tu po vašem mišljenju potrebna poboljšanja i prije svega kako e, to izgleda za male i srednje sudionike na tržištu u vašim sektorima. I posljednja stvar je zelena knjiga komisije o uniji tržišta kapitala. E, odbor Ekon je danas usvojio jednu rezoluciju i jedan, jedno izvješće na vlastitu inicijativu koji se bave time E, iz zelene knjige e, su nam poznate teme kao što su na primjer direktiva o prospektima kako i gdje može unija tržišta kapitala doprinijeti e, poboljšanju odnosno uklanjanju nejasnoća koje trenutno postoje upravo kad je riječ o djelovanju pojedinih sektora na e, financijskim tržištima. Evo, ja bih e, tu sad stao. Hvala lijepa. Thank you. Hvala vam. Gospodine Balc. A sljedeći je Paul Tank. Sort of habit. Thank you, Hvala vam i hvala našim gostima što su ovdje. Ovo vrlo interesantna rasprava. Neke karakteristike već e, prepoznajem, mm, poput na primjer pritužbi na prekomjernu regulaciju nakon krize, ali čak i prije krize. Čak i prije krize su već postojale takve pritužbe. Ali čuli smo i od predsjednika i od e, izvjestitelja, ovdje nije riječ samo o e, regulaciji, to neće biti to ne bi bila dobra polazišna točka. Pozivam predstavnike e, osiguranja i banaka da nam ispričaju priču koja će i nama pomoći. Naravno da mi shvaćamo da e, porezi na banke i naknade nisu popularne među bankama, ali molim vas ispričajte nam to jest recite nam da radimo da u interesu e, europskog gospodarstva i europskih građana i onda ćemo promjene u regulaciji vidjeti kao mogućnosti. Stoga vas pozivam, usmjerite nas tamo gdje vi imate mogućnosti. Pokažite nam na koji način služite realnom gospodarstvu i europskim građanima. Molim vas, eto, to učinite. A sada bih e, htio postaviti pitanje. Mislim da smo u fazi kad stvarno moramo postavljati pitanja i iskoristiti ovu mogućnost da e, analiziramo što smo učinili i što bismo trebali učiniti. E, pitanje za gospodina Niđama i gospođu Moloni. I jedan i drugi su istaknuli, to je spomenuli su um, pojam zaštita potrošača, no nisu to elaborirali. Možda ja nisam dobro um, shvatio, možda sam eto citirao nešto što nisam trebao, ali zanima me na koji način uh, vi mislite da se može unaprijediti zaštita potrošača do sada je bila, dobro ne baš zanemarena, ali zasigurno e, nije bila onakva kakva je trebala biti s obzirom da smo prolazili kroz ozbiljnu krizu, tako da zanima me koje mogućnosti vi vidite u tom području. Hvala vam. Da čujemo sada prvi krug eh, odgovora. Molim vas pokušajte biti kratki, dvije, tri minuta svako od vas. Tko želi početi? Gospodin Nidžam, izvolite. Da, ovo je nizozemsko prezime, ali ja sam francuz, tako da to se izgovara francuski. Slažem se sa gospodinom Balcom da moramo analizirati učinak regulacije, no obećanja u ovoj fazi da mnoga pravila i e, mnogi propisi da se ne provode u praksi. Na primjer, ako pogledate CRD4, dakle to sve neće stupiti na snagu u potpunosti prije 2019. A neke stvari još nisu ni dovoljno dobro definirane, poput pouge Procjena učinka, ako to treba unaprijediti, onda ćemo morati kvantificirati trošak krize i to je zapravo dugoročna korist e, regulacije za društvo. Ako ćemo raditi procjenu učinka tako što ćemo pisati, e, pitati koliko regulacija košta, koliko košta e, sukladnost, da, reći ću vam, mi smo zaposlili oko 1500 osoba, ali trošak krize za ovo društvo je znatno veći. I ako želite napraviti procjenu učinka, onda treba usporediti i jednu i drugu stranu, ne samo jednom. I još jednom, nemojmo zaboraviti da je ova kriza rezultata deregulacije, a ne regulacija. Ne bismo trebali dati pogrešnu dijagnozu. Naravno, u procjeni ćemo morati analizirati e, rizik, dakle, eto, htio sam, pokušao sam biti kratak. Thank you. Please. Hvala. Izvolite. Što se tiče pitanja o procjeni učinka, sada bih samo rekla, to je citirala potpredsjednika Timmermansa koji je rekao da bismo najprije trebali razmisliti, a tek onda raditi procjenu učinka. Mi uglavnom krećemo sa procjenom učinka i mislim da on nešto rekao da nešto što krene kao konj završi kao deva ali mislim da bismo naravno trebali na početku vrlo dobro o svemu razmisliti. I evo, ovo što je rekao kolega Ničam, koji su troškovi, a koje su koristi e, regulacije. Kad je riječ o solventnosti 2, nemamo konkretnih brojki, ali mogu vam reći dakle, što je Ministarstvo financija Ujedinjeno kraljevine procijenilo. Dakle, zajednički trošak za nadzornu industriju, provedba solventnosti 2 bi bila 4,2 milijarde funti, a koristi se procjenjuju na otprilike 3,6 milijarde. Tako da, eto, tu imamo neke elementi koje nam daju određene pokazatelje. Kad je riječ o pitanju gospodina Balca, kada analiziramo rizike sektora i koji bi mogao biti učinak na realno gospodarstvo, onda bismo trebali mm, pogledati određene aspekte solventnosti 2. Ne govorimo da bi se trebali igrati sa kalibracijom, zato što bi se na taj način u potpunosti zanemario rizik. Mi želimo da se kalibracija dakle, uskladi sa rizikom. Naš problem je da model životnog e, osiguranja još uvijek nije dovoljno dobro predstavljan to je problem o kojem smo već govorili i nadamo se da će se riješiti. I još jedna stvar za zelenu knjigu, već kad ste pitali, je da se, na primjer, uspostavi posebna kategorija za imovinu, na primjer, infrastrukturu i e, da se kalibracija sagleda sa uh, e, LTIF perspektive i na kraju e, koje bi promjene u zakonodavstvu doista pomogle. Pa ja mislim da je vrlo važno Dakle, kad gledamo ovaj paket zakonodavstva, ono što smo mi učinili jest da smo prenijeli sve više rizika na pojedince, jer kao osiguranje, kada želimo ponuditi dugoročni proizvod, zbog toga što naš poslovni model nije dovoljno dobro um, definiran, mi onda plaćamo veću plaćamo veći rizik. Toga nas se još uvijek e, tretira kao trgovce, a ne prema našem poslovnom modelu. Tako da ono što se na kraju događa je da industrija dobiva poticaje da se odmakne od svega što izgleda kao jamstvo i sve nas se više sve nas se više okreće prema ulagačkim proizvodima i to je dobar proizvod za određen broj potrošača, ali opet to ne mora biti dobar proizvod za sve potrošače koji recimo žele štedjeti za mirovinu. Tako da moramo postići to da se osiguranje ne gleda kao e, trgovina, već da se prema nama postupa u skladu sa našim poslovnim modelom. To jest dakle da se nas ne mjeri na temelju promjenjivog poslovanja koje se stalno miče, već da se prizna da imamo dugoročni uh, cilj i za nas ono što definitivno, za nas je to definitivno bitno. Mogu li dodati još samo nešto o um, zaštiti potrošača jer nisam shvatio da moram odgovoriti na to pitanje. Evo bit ću stvarno kratak. Gospodine Tang, da odgovorim na vaše pitanje. Tri stvari moram reći. Dakle, poboljšanje zaštite potrošača se može dakle, provesti kroz unapređenje svih proizvoda. Dakle, ko prvo omogućiti potrošaču da bolje um, usporedi proizvode i da zna u što ulaže. Zatim poticati male ulagače na tržišta. Tako da i tu im treba određena zaštita i na kraju ako jedan dio rizika premjestimo sa banke na mirovinske fondove, onda bismo i mi mogli ovaj, e, eto, zaštititi potrošača. Hvala vam i ispričavam se što sam opet uskočio. Uh, thank you, uh, Mr. Chairperson. Hvala vam i hvala vam na pitanjima Samo nekoliko riječi o procjeni učinka. Ja bih dala četiri e, kratka prijedloga. Prvo, snažniji napor da se sudjeluje sa civilnim društvom, to je vrlo, vrlo teško, ali mislim da to donosi i izazove i nove perspektive u cijeli ovaj proces. Drugo, vrlo jasna kvantificirana mjerila kako bismo ciljeve mogli mjeriti u razdobljima od 3 do 5 godina i zatim procjena vremenskih rokova, dakle smanjenje projekata E, na manje vremenske okvire i dakle da se prati što se sve događa e, u zakonodavstvu u tom periodu. I četiri, snažni kapacitet za modeliranje, dakle da se koriste podaci, e, da se vidi na koji način zakonodavstvo može utjecati na tržište. I drugo, pitanja o preko kroz sektorskim pitanjima. Ja mislim da se mora nešto učiniti na sankcijama zatim ovlastima nadzornih tijela i na ekvivalentnosti i pristupu europskim tržištima. Mislim da u svim tim područjima još postoje znatne razlike. Zatim kad je riječ recimo o elementima koje možda se neće uklapati, slažem se s kolegama kad je riječ o objavi. Mislim da nije isto Dakle, kakvi se podaci objavljuju, dakle, da li su to poslovni planovi, prospekti, ulaganja i tako dalje. E, meni se čini kako je program za upravljanje krizom se razvijao, on je postao sve sofisticiraniji i nijansiraniji. I sada naravno da ne treba ukidati te mjere, ali smatram da bismo mogli učiti jedni od drugih. Dakle, MIFID, um, direktiva i uredba o kapitalnim zahtjevima. Dakle, um, oni zasebno sigurno vrlo dobro funkcioniraju, ali možda bi bilo dobro ih pogledati, dakle, njihov sinergijski učinak. I na kraju što se tiče zaštite potrošača, ja smatram da je potrebno više dosljednosti. S jedne strane, prema MIFID-u 2 vidimo stroga pravila o dizajnu proizvoda, o planiranju proizvoda i to je stvarno potrebno i kritično. A s druge strane, u e, Uniji tržišta kapitala, dakle, dižu se prangovi za prospekte i na taj način se zapravo onim rizičnim subjektima olakšava pristup na e, tržište. I recimo to je za mene način na koji razmišljati o financijskim potrošačima. A sada kako pomiriti te ta pitanja je dakle jasnije definiranje u zakonodavstvu tko je potrošač. Dakle, pogledajmo ponovno definicije, pogledajmo ponovne, e, ponovno pragove, pogledajmo empirijska istraživanja, dakle koga želimo potaknuti i koga želimo zaštititi. I pokušajmo izbjeći ove velike e, nedosljednosti. Eto, hvala vam. Uh, in terms of impact study in a kada je riječ o procjeni učinka i svem onome što je do sada spomenuto, ja bih htio dodati jedno što je doista od velike važnosti. Imamo holističku procjenu, trebamo imati sveobuhvatan pregled, dakle nad svim zakonodavstvom koje donosi Europski parlament i koje provodi Europska komisija ili koji se provodi u zemljama članicama i također IFRS 9 koji sam eh, ukratko spomenuo prije i koji je možda potjenjen, zapravo on možda predstavlja pravu opasnost po europskom gospodarstvu. Jučer sam eh, primio izvješće analitičara koji kažu da 20 do 30% ukupnog kapitala, kada bi se to doista nametnulo bankama, bi se moglo jednostavno izbrisati. Mislim da je to opasnost o kojoj valja voditi računa kada govorimo o zakonodavstvu i o procjeni učinka. Sve što je dostupno ili što zamišljaju zakonodavci treba uzeti u obzir. No, međutim, možda će banke morati izaći iz određenih segmenata i naravno najranjiviji segment je segment malih i srednjih poduzeća zato jer nisu tu dostupni svi podaci koji su potrebni za donošenje odluka o zajmovima i onda bi banke možda trebale smanjiti izdavanje kredita u tom području ili kada bi opterećenje postalo preveliko, onda bi to vršilo pritisaka konsolidacija, ne znam bi li to bilo u našem interesu kada bi e, imali više e, velikih bankovnih korporacija i sve manje lokalnih malih banaka. Hvala, Kay Swinburne. Hvala gospodine predsjedniče. Čuli smo raznolika mišljenja o različitim sektorima koji su ovdje obuhvaćeni, tako da je teško s nekoliko kratkih pitanja doći do srži nekih od problema s kojima se bavimo u ovoj reviziji. No, htjela bih se kao prvo osvrnuti na program osiguranja dosljednosti. Mislim da se i u javnosti govori o činjenici da e, svaki trijalog e, ima svoj niz kompromisa i toliko smo usredotočeni na postizanje kompromisa i na izdavanje zakonodavstva da e, zaboravimo ponekad sagledati u cjelini cijeli akt kako bismo uvjerili i se uvjerili da on funkcionira. Naravno, postoje neki e, nedostaci u MIFID-u i MD2, vidimo da se tu pojavljuju određeni nedostaci i jazovi i također imamo i e, određene e, rupe u drugom zakonodavstvu kada je riječ o kapitalu i o bankama, no mislim da ih ima i više i htjela bih čuti također i više o Transvestalnim pitanjima i kako ćete ih prepoznati. Naravno, transvestalno pitanje su zahtjevi za izvješćivanje koji su porasli u velikoj mjeri i to je ispravno, no međutim na globalnoj razini i to, do toga se došlo zahvaljujući obvezama koje je preuzeo G20 no, um, vidjela sam jedan venog diagram koji obuhvaća samo četiri predmeta i također kaske poje, e, prodajne CSDR i MIFID. Dakle, e, to više nije bio Venov diagram, e, nego jednostavno različiti krugovi koji su se spajali sa vrlo malo zajedničkih dijelova. Dakle, kako ćete osigurati da budu jedinstveni ti standardi izvješćivanja u tim predmetima i da budu standardizirani kako bi ih se ljudi im se ljudi mogli poslužiti kako bi e, nazirali ono što se događa. I imam još jedno pitanje koje se odnosi na kulturološke promjene. Prošlog, e, prošlog tjedna e, u Velikoj Britaniji obavljena revizija tržišta koja se bavi osobnom odgovornošću pojedinaca koji su uključeni u proizvodnju i transakcije tim financijskim proizvodima i koliko toga bi se moglo prenijeti na europski kontekst umjesto da to postoji samo kao nacionalni program u, e, u Velikoj Britaniji. I također komentar e, predstavnicima Finance Watcha, ako vas toliko brine pitanje potrošača, mm, umirovljenika, dakle nekoga ko treba preuzeti svoju odgovornost za vlastitu stariju dob, a umjesto da se oslanja na zemlju članicu, jer mislim da Mm, niti jedna zemlja članica neće za 20 godina moći isplaćivati čak niti minimalnu mirovinu. Dakle, ako su pojedinci odgovorni, onda kako ćemo stvoriti povoljno okruženje za njihovo sudjelovanje u, sektorima koji će im donijeti dovoljno koristi dugoročno gledano kako bi oni mogli preživjeti e, nakon e, svojeg radnog vijeka. Hvala. Petar Ježek bi trebao biti sljedeći na popisu, ali ga ne vidim. Miguel Vjegas ima riječ. Hvala. Čuo sam neke pritužbe u vezi sa opterećenjem koji nameće ova uredba čitavom sektoru i čuli smo i da se kolege žale na pretirane zakonodavne zahtjeve, no e, ja mislim da je tu prigodno podsjetiti na činjenicu da su da je cijena koju su morali snositi europski državljani zbog e, krize ogromni. Dakle, to je stajalo Europskoj uniji od 40% BDP-a i to je zapravo ispravan e, prigovor na opterećenja koja su proizišla iz e, financijske krize i mislim da bi taj prigovor ispravno mogli uputiti potrošači. Dakle, pitanje koje se postavlja je sljedeće. Pred ovom krizom, pred potrebom da se nadvlada nesposobnost samog tržišta da se samo uredi, ono što možemo učiniti jest razraditi zakonodavstvo koje jest složeno, ali koje smatram da je potrebno. Dakle, ako se svi ovdje slažemo da je potrebno učiniti nešto, onda vas želim upitati sljedeće. Ako su ti prigovori o pretjeranom zakonodavstvu ne naročito s obzirom na krizu koju smo proživjeli, koju još proživljamo, proživljavamo i koja još ima očite posljedice po društvu i gospodarstvu. Dakle, kada je riječ o samom procesu, mislim da on postavlja čitav niz pitanja o kojima bih e, rado čuo mišljenje naših e, stručnjaka. Kada je riječ e, o fondu za sanaciju i spašavanje, taj fond predstavlja još dodatna sredstva koja se pridodaju onima koji su, koja su isplaćena za nadvladavanje gospodarske krize, 55 milijuna eura. Odgovor koji smo čuli je da to neće biti potrebno, međutim da će nadzor e, biti toliko dobar e, da će se spriječiti stečaj banaka, naročito onih koji su prevelike za odlazak u stečaj, big to fail. Osim toga, e, kada je riječ e, o odvajanju banaka, mislim da su neki aspekti ispušteni iz vida. Imali smo jedan prijedlog izvješća koje je govorilo o odvajanju e, novčanih aktivnosti i ulagačkih aktivnosti. No, došlo se na kraju do prijedloga koji nije ništa izmijenio. Pitam se, nije li to ključno pitanje, odnosno odvajanje ulaganja od depozitarnog poslovanja zbog zaštite, odnosno kako bi se zaštitilo potrošače odnosno vlasnike tekućih računa i kako bi se izbjeglo da banke špekuliraju novcem vlasnika tekućih računa. Osim toga, bankarstvo u sjeni dan danas predstavlja 50% aktive u bankarskom sustavu i to je više od razine od prije krize. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome i zanima me je li bakar su usvijeni uzrok ili posljedica, zato jer pretjerano zakonodavstvo može također i dovesti do toga da sustav se koristi bankarstvom u sjeni, kojemu je cilj upravo izbjeći nadzoru. Zatim, zahtjevi za likvidnošću. Do koje mjere tu postoji proturječje između takvih zahtjeva, znači postotaka ponderiranih prema riziku i financiranja malih i srednjih poduzeća, odnosno do koje mjere kapitalni zahtjevi, zahtjevi za likvidnošću su uzrok problema. jer to spriječava banke da ulažu u rizičnije sektore kako bi ulagale, dakle, s druge strane u sigurnije sektore, naročito tu govorim o javnom dugu. Osim toga, e, fiskalni sustav, općenito gledajući, ima e, daleko e, manje porezne osnovice od samih građana. Banke e, i financijske ustanove su također važni subjekti za sve, sve slučajeve izbjegavanja plaćanja poreza što je danas pod povećalom. Dakle, htio bih čuti mišljenje o tome naših stručnjaka i zanima me do koje mjere se ovaj sektor zalaže za moralnost, odnosno kako bi financijski sustav plaćao poreze kao i svi ostali građani. I zanima me do koje mjere se to pitanje povezuje sa ovim mjerama od transparentnosti i također e, izmješanja poduzeća prema poreznim oazama i tako dalje. Hvala. Možemo sada prikupiti drugi krug pitanja. Tko želi započeti? Gospodin e, Grojl. E, tko će odgovoriti prvi na pitanje? Gospodin Grojl ili predstavnici Finance Watcha? Hvala. Odgovorit ću na pitanje gospođe Swinburne o izvještajnim standardima. Rješavanje razlika u izvještajnim standardima je moguće jedno horizontalnim pristupom, kao što sam rekao u svojem uvodnom izlaganju. Kada je riječ e, o pravu na e, povoljno okruženje za potrošače i buduće umirovljenike, naravno da su nam e, potrebna potrebni održivi povrati na ulaganja i to nije sasvim ono što se sada razmatra u sadašnjem projektu CMO-a koji traži brzu dobit. Um, Središnje banke su preplavile tržišta likvidnošću i to je bilo potrebno, niko nije htio da se financijski sustav uruši, ali sada imamo kamatne stope koje su blizu nuli. Tako da se sada nalazimo u, najvećem razdoblju financijske presije e, koje smo proživjeli u najmanje posljednja dva stoljeća. Dakle, nulta kamatna stopa je izvor zabrinutosti, no ona je potrebna kako bi se izbjeglo urušavanje sustava. Mm, ako budući umirovljenici žele veće stope povrata na ulaganja, trebaju preuzeti veće rizike. No, mi kao društvo ne bismo smjeli prebacivati rizik sa financijskih institucija na potrošača ako ti potrošači nisu educirani dovoljno kako bi preuzeli te rizike. Mogli bismo recimo uvesti moralni rizik. Ne smijemo zaboraviti da u ovoj krizi e, su najpogođeni bili privatni mirovinski fondovi koji su u velikoj mjeri ulagali u financijska tržišta. Evo, to je ono što sam htio reći e, u odgovoru na pitanja gospođe Swinburne. E, osvrnut ću se sada na pitanje gospodina Vjegasa da slažemo se fond od 55 e, milijardi za spašavanje nije dovoljno za spašavanje takozvanih too big to fail banaka. Mi smatramo da bail-in može biti učinkovit samo u slučaju manjih banaka, dakle kao što smo učinili na Cipru u ožujku 2014. godine, no te neće biti učinkovito na veće banke, no neki od planova za spašavanje velikih banaka su debeli čak 1800 stranica. I ako mislite da bismo mogli provesti takav eh, plan spašavanja eh, od 1800 stranica preko noći, zbilja Evo, želim vam mnogo sreća s time, ali mi da mi to nije ostvarivo. Evo, kratak odgovor e, o izvještajnim zahtjevima. Naravno da nismo protiv toga, no oni trebaju biti razumni i treba postojati razlika e, između velikih banaka i sa većim poslovnim modelima u odnosu na ostale, ali naravno zakonodavce će donijeti vlastitu odluku. Ne znam e, koliko je potrebno nadležnim tijelima za to ako e, za 50 milijuna e, stranaka budemo morali slati te informacije svakoga dana, ne znamo hoćemo li imati dovoljno kapaciteta za preradu tih informacija, ali naravno u slučaju manjih e, banaka ti izvještaji moraju biti pregledni, moraju biti sažeti i zbog toga ne smijemo nametati iste izvještajne standarde malim bankama kao velikim bankama. Mislim da male banke imaju doista ključnu ulogu na lokalnoj razini. Doprinosi u fond za spašavanje naravno da su potrebni, ne želimo dva puta plaćati za isto, što znači da ne e, želimo pridonositi i u fond za spašavanje i e, u državni proračun. To bi značilo da se banke oporezuju dva puta. Usput rečeno, porezi i također e, stopa oporezivanja, govorim tu u ime Raiffeisen banke, su daleko veće za banke nego za privatnike. I na kraju bankarstvo sjeni, naravno da to treba urediti, tu se slažem u potpunosti s vama, to je potpuno nepravedno. Nepravedno je ako e, posluju na isti način, e, a nemaju nikako zakonodavstvo koje se na njih odnosi. Hvala, sljedeći govornik. Evo, evo odgovor na pitanje gospođe Swinburne o preklapanju. Evo navješću primjer objava nameta, dakle to je sukladno članku 83. našeg statuta, sukladno kojem moramo dati pregled tih troškova sa pokazateljima, sa e, monetarnim postocima i također imamo e, sličnu odredbu u IMT 2.34.3, dakle to treba prikazati na agregirani način, znači u grupu to su iste informacije, ali u različitom obliku. Naravno, oni nadležni za e, pridržavanje propisa će razmisliti dobro kako to ostvariti, a jednostavno rješenje tog problema je e, uputiti na e, uredbu GRIDS i reći tamo je to uređeno i to bi bilo, trebalo biti dovoljno i za MD2. Kada je riječ o izvještajnim zahtjevima imam e, jednu pozitivnu napomenu. Sada se odmičemo e, sa e, solventnosti 1 ka solventnosti 2. Zaprimili smo 271 obrazac za izvješćavanje što je ogroman korak naprijed. Ali želimo istaknuti da je Europska središnja banka u osiguravateljskom sektoru nametnula dodatne zahtjeve. Oni su u početku bili rekli da će biti potrebni dodatni zahtjevi nakon dugotrajne rasprave između sba a i Europe e i također nakon e, savjetovanja sa industrijom, mislim da sada imamo jedan okvir koji je prikladan e, u smislu da SB preuzima veliki dio izvještavanja EOP. Evo, to je bilo moguće zato jer su obje strane u to uložile ogroman trud. Hvala. Evo samo nekoliko komentara o izvještajnim zahtjevima. Čini mi se da je izvješćivanje vrlo dinamično i to je zakonodavstvo koje treba doraditi i promijeniti. Mislim da je to e, više jedan proces od do prema gore i to se uklapa u pitanje nadzornih tijela i treba vidjeti što njima odgovara. Zato je pitanje koja je svrha financijskog izvješćivanja, odnosno poduprijeti ciljeve financijskih e, uredba. Dakle, e, treba si postaviti pitanje postižu li to sadašnja pravila i možda se u nadzornim tijelima o tome razmišlja. Kada je riječ o kulturnom e, pomaku, e, čvrsto smatram e, da regulativa nije niti pola mehanizma koji je potreban za financijska tržišta, nadzor i provedba su od ključne važnosti u tom smislu i zapravo tužnja činjenica jest da zakonodavni poticaj poput odgovornosti i kaznenih sankcija su važne i to je teško na europskoj razini postići i postignuto je određenoj mjeri u sustavu e, zlouporabe tržišta, a trebamo poći od pregleda sankcija koje primjenjuju zemlje članice, kada koriste sankcije, treba vidjeti kada i gdje treba primijeniti padne europske sankcije, zato jer bi to odaslala ključnu poruku u smislu regulative. I na kraju o bankarstvu stijeni, dakle zbog arbitražnih rizika, to je ključni dio programa reforme, ali to treba sagledati u kontekstu međunarodnog pokreta i treba se povezati sa odborom za financijsku stabilnost i također sa e, globalnim zakonodavcima kako bismo osigurali odgovarajuću potporu. E, hvala, sada bih e, dao riječ gospodinu Gigolgu. Ne vidim da je ovdje Marko Zani. Možete se sada i spontano javiti za riječ ako želite podizanjem ruke kako bismo vas stavili na potpise. U međuvremenu e, Svene, ti imaš riječ. Hvala lijepa na e, dosadašnjem inputu. Ja se prilično slažem sa onim što sam čuo od nekoliko govornika da financijska regulacija nije utoliko efektivnija ako imamo više financijske regulacije. Dakle, e, cijela hrpa zakona e, nije mjerilo toga da li smo dobro odradili posao. Naravno, čuo sam da postoje i razlike među govornicima e, u pogledu toga da li žele raščišćavanje ili ne. E, oni koji žele jaču regulaciju boje se toga da bi onda u e, budućem periodu moglo biti e, teško zadržati standarde, a e, drugi bi se htjeli naravno riješiti nekih standarda koji ih možda smetaju. Po mom mišljenju neki objektivni kriteriji bi e, bili zanimljivi kad je riječ o pitanju jesmo li dobro odradili posao sa donošenjem tih zakona. E, dakle, e, pitanje je da li potrošači dobivaju veći dio novca, mislim da bi investitori morali imati odgovor na to pitanje ako, ako trebaju ulagati novac u te proizvode. Po mom mišljenju financijski sektor jede preveliki dio novca koji se ulaže u taj sustav. Dakle, što vi predlažete kako bi taj sustav postao e, učinkovitiji? Na primjer, švedski sustav ima jedan mirovinski sustav e, koji se temelji na e, kapitalu, ali pritom su isključili vrlo skupu konkurenciju među različitim akterima. E, e, kako vi gledate na to? Kod nas su troškovi od 0,2% u odnosu na uloženi kapital. To je vrlo velika cijena vjerojatno bi te troškove trebalo smanjiti. Kao drugo, što se tiče e, učinkovitost e, e, e regulacije, čini se da oni koji Eh, investi, eh, treba investirati novce u osiguravajuća društva, odnosno banke, još uvijek ne vjeruju da je to siguran, sigurna investicija i čini se eh, da postoji još uvijek taj strah. Dakle, koje vi mjere predlažete kako bi okvir funkcionirao? I na kraju, što mislite o ideji da se pokrene Europska knjiga financijskih usluga, a pod time podrazumijevam pokušati um, izaći iz toga da se e, regulativa e, stavlja u posebne e, boksove, dakle da imamo posebne zakone gdje u svakom zakonu imamo set definicija, zahtjeva, standarda i tako dalje, da to objedinimo u e, jedan u jednu jedinstvenu regulativu. Dakle, zanima me kako vi gledate na te, e, na te stvari. Hvala lijepa. Ne vidim da se još netko javlja za riječ. Možda i ja mogu postaviti jedno pitanje gospodinu Grilu. Možda da nam malo više nešto kaže o tome e, što mislite o IFRS-u i također bih vas pitao da nam nešto konkretnije kažete o problemu zahtjeva za likvidnošću, odnosno kapitalnih zahtjeva da li je da li je postignuta ravnoteža između mjera iz prvog i drugog stupa, e, dakle pitanje kriterija koji ne procjenjuju rizik na primjereni način i ne potiču financiranje realnog gospodarstva. Dakle, da li nam tu možete nešto podrobnije i konkretnije reći? O, I također o konkretnoj e, implementaciji ovog zakonodavstva. U redu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa što se tiče IFRS-a, hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, sistem ovakav kakav je danas je probavljivi, banke ga mogu provesti. E, spominju se e, strahovi jer koliko sam ja informiran i u ovom odboru postoji radna skupina koja se time bavi. E, za nas to nije toliko pitanje primjene zakonodavstva nego prijetnje da osim novih e, kapitalnih zahtjeva e, će se možda pojaviti još neki dodatni troškovi na kapital koji bi imali vrlo negativan učinak i koji bi stvorili volatilnost, a volatilnost je uvijek problem kad je riječ o procjeni financijskih e, E, izvješća. Dakle, prije donošenja odluke e, trebalo bi na jedan sveobuhvatni način e, procijeniti cijelo, cijeli, taj IFRS. Također, kad je riječ o tome kako će rezerve kapitala biti uključene u sustav e, prošli tjedan je Austrija komunicirala e, taj rezervni kapital i dobila je 75 zahtjeva. E, ja ne razumijem kako E, to funkcionira. Hvala lijepa. Izvolite. Ja bih htjela odgovoriti na pitanje gospodina Gigolda o dugoročnim proizvodima e, što se tiče na primjer mirovinskih e, izazova u vezi sa mironivinama. Vi govorite o dugoročnim proizvodima, ali u isto vrijeme, na primjer, u osiguranju mi se borimo sa činjenicom da na velikom, e, da na nizu tržišta imate i opcije odustajanja. Dakle, čim te opcije postoje, ne možemo ne možemo više govoriti o dugoročnom e, dugoročnoj investiciji za to postoje rješenja ali ja mislim da je to problem e, o kojem se mora e, s kojim se moramo pozabaviti jer s jedne strane se želi garantirati sigurnost a s druge puna fleksibilnost to jedno s drugim teško pomirivo što se tiče e, ovih financijskih, e, evropske knjige e, financijskih usluga, mislim da to trenutno ima za posljedicu ukupnu ponudu na ukupnu ponudu proizvoda na primjer za osiguravatelja nije moguće da naglasi na primjer činjenicu e, da postoje kapitalni zahtjevi e, kad osiguravatelj daje jamstvo, odnosno obećanje, to ne može naglasiti e, u, u informacijama koje daje. Sve u svemu mislim da iz sa stajališta osiguravatelja postoji strah da E, kada se svi e, ponašaju na isti način, to onda zapravo dovodi do većeg rizika i mislim da bismo trebali sačuvati različita, različita ponašanja, osobito e, za one koji su ostali na tržištu kad su mnogi drugi odustali, nestali sa tržišta. E, ponekad su jednostavno moguća takva pravila da se omogući raznolikost. Hvala lijepa. Profesorica Molon ima riječ. Ja se potpuno slažem sa idejom e, da e, objektivni kriteriji moraju biti povezani sa iskustvima potrošača. Dakle, ako što se tiče nadzornih tijela koja e, nadziru e, tržište financijskim uslugama e, da se ima rezultate za potrošača dakle ja se tu zalažem za ulogu nadzora i snažnog nadzora što se tiče zajedničke zajedničkih europskih e, e, jednostavnih štednih proizvoda. E, to je Europa učinila prije 30 godina, to je tada naravno bila jedna sasvim drugčija industrija, jedan sasvim drugčiji proizvod. Ovo što je u Ujedinjenom kraljestvu se pokušalo razviti mislim da je vrlo teško dobiti dovoljnu podršku za ovu vrstu proizvoda. Što se tiče e, jedinstvene knjige e, o financijskim uslugama, mislim da se e, dosta govori u prilog tome. Moj instinkt je da je kompleksnost europskog financijskog sektora tolika da osim e, da bi bilo teško u praksi postići tu jednu jedinstvenu knjigu regulative e, za e, evropska financijska evropsko tržište financijskih usluga odgovorio bih na pitanje gospodina Gigolda. Ja se ne zalažem za više regulative nego za jednostavniju i re, robustniju regulativu. Na mi smo mi smo za neka pojednostavljenja što se tiče standardiziranih proizvoda tu postoje neki zanimljivi prijedlozi, međutim mi nismo e, ljubitelji trenutno postojećih e, proizvoda e, CMU. Što se tiče većih prinosa, da bismo to postigli trebali bismo srediti trenutnu situaciju, a dok središnja banka ne povisi kamate, e, štediše će biti gubitnici. Kao što je već rečeno, imamo, živimo u periodu financijske represije. E, mi se međutim ne slažemo potpuno u, što se tiče dijagnoze o trenutnoj situaciji ako želite rast, potreba, potrebno vam je povjerenje potrošača, e, a mora se imati na umu da je potrošnja dvije trećine BDP-a, odnosno to je motor koji pokreće i e, daje gospodarski rast. Hvala lijepa. sada za par završnih napomena dajem ponovo riječ izvjestitelju. Hvala lijepa. E, vrijeme nam je isteklo, već je prošlo pol pet. Želim srdačno zahvaliti svim sudionicima u ovom saslušanju što su e, se stavili na raspolaganje i odgovarali na naša pitanja. Pozitivno je što smo dobili informacije od bankarskog i e, sektora osigura, osiguravajućih kuća, a također e, i iz akademske perspektive i iz perspektive e, nadzornih tijela. Želim svim koji su sudjelovali u ovoj raspravi zahvaliti. Mislim da se slažemo oko toga da se tu ne radi o tome da želimo smanjiti, odnosno e, regulativu kao kosilicom za travu, e, tre, trebali bismo ja, više gledati na nadređene e, više ciljeve kako na kraju e, ne bismo izgubili više nego što ćemo dobiti. Dobili smo od današnjih panelista važne naputke o tome gdje ih trenutno e, žulja cipela. Ja vjerujem da je ovo današnje saslušanje bilo doista korisno. Na kraju mislim da se mora raditi o tome da e, taj puzzle od različitih zakona i e, direktiva i uredbi koje trenutno imamo e, da ne ostane rascjepkan na pojedinačne zakone nego da na kraju imamo jednu jedinstvenu sliku. Želim e, ja se nadam da ćemo na kraju doći do jednog dobrog izvješća i veselim se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa, hvala vam svima na vašim relevantnim doprinosima. A, ovo je bila prva razmjena, imat ćemo uskoro prvu razmjenu mišljenja o nacrtu izvješća. A sada očekujemo da nam se pridruži potpredsjednik Mers, pa ćemo imati sada e, kratku pauzu od jedne minute. Dear colleagues, please, could you please take... Dragi kolege, molim vas se sjednite. Naši stručnjaci odlaze. Na točka čet 14 e, Target 2 Securities. Pozdravljam među nama Iva Merša, člana izvršnog odbora Europske središnje banke, koji je prihvatio naš poziv da govori o Target 2 Securities, novu platformu za obračunavanje u Europi. Odgovornost za to ima Evropska središnja Enkor vas je pozvao kako bi proslavili lansiranje ove platforme 22. E, lipnja kad ćemo imati e, depozitare moje zemlje Italije i drugih zemalja koji će tada položiti e, depozitarne instrumente. To je vrlo važan razvoj, povijesni razvoj e, okoliša financijskih usluga u Europi. Mi želimo e, ukinuti neke prepreke, barijere, želimo organizirati e, financijske operacije na cijelom kontinentu i potaći financijsku stabilnost. Nešto ćete nam reći o tom značajnom doprinosu Uh, uključuju i uh, Target 2 Securities. Vjerojatno ćete uh, ćemo govoriti i o sinergiji ovog pro, projekta mm, sa instrumentima koji su doneseni prošle godine i sa inicijativom za uniju tržišta kapitala koju smo usvojili danas ujutro. Hvala što ste prihvatili naš pozv. Gospodine Merš, imate riječ. E, predsjedatelju, dragi članovi odbora, dame i gospodo, hvala što ste me pozvali, što da govorim o Target 2 Securities. Vrlo ću se rado podsjetiti kako smo prije deset godina E, surađivali sa parlamentom koliko on podupira ovu ideju. E, već je spomenuto koliko je dugo trajalo da se ova ideja konačno i provede. Da se provedu svi tehnički i funkcionalni detalji. E, samo nas tri dana dijeli od početka ovog važnog događaja. Sljedećeg ponedeljka će pet e, nacionalnih e, kliriških CSD-a e, migrirati na, na platformu koju smo sada ostvarili. To je velik dan, imamo 21 nacionalnu zajednicu koja će se usredotočiti ili smjestiti na ovu jednu platformu. E, e, to je jedan od najvećih projekata koji je e, europski sustav ili Europska središnja banka inicirala. Ne bih htio omalovažiti neke druge logističke kanale, recimo u uvođenje banknota u 12 različitih zemalja istog dana osnivanje same Europske središnje banke i njenu organizaciju e, funkcionalnu i njenu funkcionalnu strukturu i tako dalje. Podsjećamo se i na još jedan veliki projekt SSM e, koji nije tako velik, ali je vremenski okvir bio e, vrlo kratak. To smo uspjeli napraviti za godinu dana. Uveli smo ovu novu dimenziju evropske suradnje i donošenja politika u Europi, u Europskoj uniji. Danas je to projekt eh, ko se bavi više eh, eh, evropskim cjevovodima, evropskim vodoinstalacijama, da tako kažem. 1999. kad smo počeli s eurom, dakle jedinstvenom valutom, imali smo nacionalne sustave. Jedina stvar koju smo mogli tada napraviti je e, da povežemo e, nacionalne sustave. To se zvalo e, target sustav. Sustavi plaćanja zemalja su povezani. Odmah smo vidjeli da Integrirana platforma, platforma bi bila mnogo bolja e, od e, međupovezanih e, nacionalnih rješenja. 2004. smo osnovali stoga nakon Targeta 1, Target 2. Target 2 je bila integrirana pa, platforma za vrednostne papire Sada tu imamo 56 tisuća banaka u cijelom svijetu uz Europsku središnju banku. U 2014. smo imali 90 milijuna gotovinskih plaćanja preko ove platforme. Promet je bio 500 trilijuna Korištenje targeta 2 je e, obavezno, ali se može koristiti i za privatne operacije i transakcije. U tome bih rekao zahvaljujući e, e, savjetu Europskog parlamenta Target 2 danas operira ne samo u eurima, već i operira i sa drugim valutama. E, zapravo, e, e, zapravo ne još target 2, ali to smo uzeli, to uzimamo u obzir i nadam se da ćemo to postoći. Target 2 i Target 2 Securities ćemo približiti jedan drugom. Ova infrastruktura za gotovinska plaćanja, tu smo vidjeli da sve više i više u, u, na, u eurozoni se eh, plaćanja vrše sve više jamstvima, a manje vrijednostnim papirima. Ako imate plaćanje koje ima jamstvo, eh, kroz gotovinsko plaćanje u ovoj integriranoj platformi. Nacionalna platforma je, eh, je morala obračunati vrijednosni papir koje je dala za jamstvo to nije bilo optimalno i taj proizvod e, e, je bio nezadovoljavajući, pa smo željeli integrirani sustav koji bi integrirao vrijednosne papire i gotovinska plaćanja. To je bilo, bio cilj Target to Securities. E, Europa, kao što znate, ima brojne nacionalne sustave, više od 30 celija i razne sustave obračunavanje, zakone, zakone o depozitima i razna pravila za postkamatne postupke. Prednost integriranog sustava je očigledna. Spomenut ću E, sigurnost, financijska stabilnost, e, obračunavaju se vrijednostni e, papiri direktno u jednoj središnjoj banki. Imat ćemo uštede zbog velikog broja transakcija jer se sada spajaju depozitari vrijednostnih papira na nacionalnoj razini E, to nije sam mm, e, CSD sam mm, po sebi, mm, to je samo IT platforma. Nacionalni CSD će e, se baviti svim procesima za dodanu vrijednost usluge vlasničkog kapitala, na području vlasničkog pa kapitala i tako dalje. Još jedna stvar e, koju treba naglasiti je sustav upravljanja koje smo ovdje zacrtali u ovoj e, integriranoj platformi. E, imamo dvoslojno upravljanje E, kad biste to pogledali, rekli biste da je to vrlo složen sustav. Ali i e, Europa je sama po sebi složena zbog svojih e, raznolikosti. Imamo stotine institucija na svim razinama i to je složeno. Ali na kraju je to sve obuhvatno i funkcionira. I i to je jedan od preduvjeta za uspjeh ovog projekta da Angažiranost ljudi koji su ovdje uključeni u, u ovi e, e zadružni dionici bih rekao. E, njihov angažman je garancija našeg uspjeha neki su eh, ljudi govorili i Tisak je o tom pisao da eh, te dva platforma nije stabilna, međutim ona to jeste. Ona je, eh, će funkcionirati i po svom upravnom odboru i po CSD-ima u pod odborima. E, dakle, sva upravna tijela će, e, su proradila. Mislimo da će utjecaj na financijske tržište e, biti velik i mislimo da će sve teći glatko i stabilnost i spremnost ove platforme mogu vam reći da je sve spremno za migraciju i, i da će sve početi radom ovog vikenda. E, to su potvrili potvrdile ocjene upravnog odbora. E, to je ta obavijest poslana danas upravnom odboru Središnje, Europske središnje banke i e, onda će upravljačko, upravljačko vijeće dati odobrenje sutra. Tako je planirano. E, e, ako da li eurosustav e, spreman da zaživi? Za to trebamo spremnost nacionalnih zajednica, a one se sastoje od CSDA i banaka koje su s tim povezane. Ono što sada imamo jesu jest da su pet zemalja će biti uključene dobrovoljno u prvom valu to je Grčka, Moldova, Mo, da, Rumunjska, Švicarska plus Italija. E, sve, svi CSD-ovi ovih zemalja su potvrdili da su spremni i da će početi skidati e, sve statične podatke. E, sve trans, stranica će se e, downloadirati na jednu jedinu platformu u četiri zemlje. Obračunavanje trgovanja u ovim vrijednostnim papirima će se e, na toj platformi će početi e, sljedećeg ponedelja. U petoj zemlji Italiji nacionalna zajednica banaka oni su rekli da žele imati više vremena kako bi testirali okoliš konačna obračunavanja sve, sve svog trgovanja će uslijediti 31. kolovoza ove godine. To je krajnji datum. E, e, to su rješenje e, prihvatile sve druge strane. Um, možete e, zamisliti ako imate odgađanje u prvom valu, to će se odraziti na drugi val. Međutim, mislim da, od, da odgađanja neće doći. E, nećemo imati takovih učinaka. E, imamo jednu radnu skupinu koja će izvještavati do kraja sljedećeg mjeseca kako bismo vidjeli da li, se, da li imamo nekih drugih učinaka zbog ovog malog kašnjenja. E, talijanskim bankama smo dali vremena do, e, do kraja kolovoza da skinu ovaj, e, svoje trgovanje na platformu i prenesu ga na platformu. Mm. Koji su prednosti e, jedinstvene platforme? U prvom redu, mislim, e, poput središnjeg repozitorija vrijednostnih papira, e, poput CSDA, to će biti potica za usklađivanje, harmonizaciju i doći će do usklađivanja tržišta u zemljama članica. Zato trebamo donijeti propise. Ovaj proces koji tjera tržište će e, omogućiti ostvarivanje punog potencijala te G2. E, imali smo Giovannini izvještaj koji je nam je pokazao nedostatke e, u sustavu. Iz tog 15 nedostataka imamo još neke koji perzistiraju CSD eh, i TG2 eh, će eh, riješiti neke probleme, a neki će ostati i treba ih riješiti. Unija tržišta kapitala, mislim da to treba opet doći na dnevni red. Mm, mm, ja sam spreman na, da razmijenim s vama mišljenje mišljenja da vidimo što se tu može učiniti. E, Biće mi vrlo drago ako budem mogao odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Meršu na ovoj mm, prezentaciji, na ovom izlaganju. Gospodin Berlange ima riječ kao prvi. Hvala lijepa. E, jako ste se daleko usudili. E, 2008 je bio, e, bila godina donošenja političke odluke, a sada je prošlo sedam godina. E, e, sada ćete početi sa četiri i pol članice. Mm, Italija treba ljetnu pauzu da se odmori i da onda sudjeluje. Ovo je veliki organizacijski uspjeh e, i ja mu se divim. Mm, mm, e, nakon ovog što smo od vas čuli imam sljedeća pitanja. E, zašto je bilo potrebno da Europska središnja banka organizira ovu platformu? Onda na popisu onih koji će pristupiti do 2017. imamo E, tri nečlanice e, Švicarska, onda i Danska. E, kako je, hoće li možda Velika Britanija sa velikim financijskim centrom Londonom da ona pristupi ili je to možda pitanje konkurencije da, da, da li je to pozitivno ili bi to mogao biti izazov za budućnost? Drugo pitanje. E, tega dva sustav je bio predmet kontroverzije o rizicima. E, sada kažete da će to biti e, osigurati vrijednostne papire profesor Zin je napisao cijelu knjigu o tome koju niko nije e, shvatio. E, to je i e, predmetom sporova u eurozoni. Od 500 milijuna eura tu u vi ste sada rekli da, će to, da ćete raditi sa nekoliko valuta. Kako sve može teći prema planu 2017. Kako će se razvijati e, volumen? Može li to biti model i, e, mjerilo za ostale platforme? I na kraju kako ocjenjujete o, o sadašnjoj raspravi o ukinuću e, papirnatog novca? ili gotovine. Hvala lijepa. Ja bih vas najprije podsjetio da smo na početku stvarno mislili da možemo potaknuti tržište da poduzme potrebne inicijative i uspostavi takvu platformu kao jednu privatnu inicijativu. No, nakon praćenja što se događa u nekoliko godina, vidjeli smo koliko bilo teško riješiti neke prepreke. Te su prepreke e, više bile povezane sa regulatornim okruženjem u javnom sektoru i nakon svega toga je donesena odluka da će Europska središnja banka samo uspostaviti takvu platformu. ESP je zapravo bila institucija koja je imala najveći interes za takvu platformu, zato što se cijela monetarna e, cijela monetarna politika je bila operativno ovisna o sustavu za namiru. I zbog toga 15, prijedno 15, 10 godina smo došli do zaključka da je zapravo na ESB-u da uspostavi takvu platformu. Moram ovom prilikom zahvaliti i parlamentu zato što je baš parlament inzistirao da to ne bi trebala biti platforma samo za eh, euro, već da bi trebala biti za više valuta. Mislim da je to bio dobar pristup. Na početku je to stvorilo neke složenije probleme, ali na kraju se ipak pokazalo kao privlačnijom eh, platformom i mogu vam reći da oko da prije jedno dva do tri tjedna sam posjetio e, Švedsku središnju banku. E, ta je banka dakle, nadležna za mm, valutu i za, na, za uvođenje valute na tu platformu, ali središnji depozitari vrijednosnih papira su nadležni za vrijednosne papire. I u mnogim zemljama E, su takvi sustavi unutar središnjih banaka, u nekima su van središnjih banaka, postoje različite opcije. Uglavnom, oni su potvrdili da oni sada ponovno e, revidiraju, dakle, hoće li se pridružiti i u središnjoj banci su vrlo e, pomno pratili te nove razvoje. Imali smo razgovore između naših tehničkih timova. Neću skrivati sve je to se dogodilo zbog toga što središnji depozitari vrijednosnih papira u Švedskoj pomno prati razvoje u drugim nordijskim zemljama, poput Finske. I zbog toga će i švedski sustav postati eh, kompatibilan sa eh, sustavom Target to Securities. Nadam se da ću se sastati i sa kolegama iz eh, Središnje banke iz Norveške u skoroj budućnosti, s obzirom na to da i oni imaju isto tehničko okruženje, a imaju i isti interes da i oni prijeđu na tu eh, T2S platformu. Spomenuli ste i ehm, količine, očekujemo da će količine porasti. Jednom kad nam se pridruže i novi ehm, sudionici. nakon odluke suda o politici lokacije iz eh, Bank of England, oni pokazuju interes eh, također za korištenjem eh, Target 2 i to uglavnom za depozitorije vrednostnih papira koji posluju u Europi ali su locirani u Londonu vidjet ćemo kako će to završiti, ali već smo sada odlučili e, ojačati naš korporativni nadzor nad takvim e, tržišnim infrastrukturama. I to je jedan od to je jedna od koristi ovakve infrastrukture, dakle to da potiču e, suradnju i u području nadzora i kontrole. među različitim nacionalnim tijelima. Zatim ste pitali hoće li target 2 e, imati različite valute. Mi smo počeli sa target 2 securities, dakle tu se koristi i vrijednostnih papira i za to postoji najveći interes izvan Europske unije da se pridruže europskoj platformi koja posluje ili u euru ili u dakle valuti druge zemlje. To mogu učiniti tako što će povezati svoj središnji depozitorij vrijednosnih papira sa depozitorijem koji funkcionira u okviru T2S ili što će dakle gotovinom dakle poslovati u svom sustavu i samo um, vrijednosne papire prebaciti u ovaj sustav. I zato imamo jako puno interesa za ovu platformu. Naš prvi interes je mm, da sustav profunkcionira i postane operativan. Nakon toga da ostali europski sudionici pređu na taj e, model, a onda ćemo vidjeti zapravo koji je stvarni interes za e, neeuropsko područje da se i oni pridruže ovom sustavu. I to će sigurno biti jedna od mogućnosti. Moram podsjetiti kolege da se držimo dakle pet minuta za pitanje i odgovor gospodin Paul Tang. Hvala, evo sad ću biti kratak. Ovo je stvarno gigantski projekt, vrlo je složen i vrijedan. I u ovoj fazi Dakle, tik nego što, prije nego što će biti pokrenut, vi razmišljate što bi moglo poći po zlu. Siguran sam da ste analizirali i rizike, baš kao i ostali sudionici da su sigurno analizirali moguće rizike. Ali s druge strane, naglašavate da imate stabilni e, okvir. Ja sam pokušao shvatiti Dakle, znam da e, je bilo nekoliko faza, to jest balova, ali nije mi jasno kako je to definirano. Dakle, kako je nešto odabrano za prvu ili drugu fazu. Kako je funkcionirao taj proces odabira za sudionike koji koriste tu platformu. Zatim, Vidim da imate jednog sudionika iz Grčke, a ne mogu ne primijetiti da je grčko gospodarsko stanje vrlo ozbiljno. Dakle, na koji način to onda utječe na tu platformu ili na korištenje platforme? I na kraju, možete li nam još nešto reći o tome koje se konkretne mjere mogu poduzeti u Uniji tržišta kapitala? Hvala vam. Hvala. Na vaše prvo pitanje mislimo da neće ništa poći po zlu eh, u ovakvom eh, velikom projektu. Naravno da do zadnjeg trenutka imate eh, manje nepravilnosti kada radite testiranja. mi smo prije dva tjedna zaustavili proces ažuriranja softvera, zato što u tom trenutku smo još uvijek imali određene e, bagove, no ti bagovi nisu bili tako značajni i nisu riskirali um, upropastiti projekt. I za svaki od njih smo imali e, rješenje. Tako da i mi i zajednica korisnika svi smo zapravo bili spremni i vjerovali da ništa neće spriječiti da sustav profunkcionira. A naravno u prvim fazama ćemo zasigurno još se morati baviti različitim bagovima ako želimo da sustav funkcionira 100%, a ne 99%. Drugo, mm, odluka o tome tko će sudjelovati u kojoj fazi, to je mm, doneseno na temelju dakle, dobrovoljnog sudjelovanja sudionika, nikome to nije nametnuto. Riječ je bilo o e, raspravi kroz naše vlade i na taj smo način e, odlučili tko će sudjelovati u kojoj fazi. Treće pitanje Grčka. Dakle, mog je grčki sustav unutar središnje banke. Sudjelovanje u takvom sustavu e, doprinosi financijskoj stabilnosti. Tako da što god sada mm, proizađe iz političkog procesa, mislim da je financijska stabilnost još uvijek javno dobro, e, nešto što je potrebno posebno u Grčkoj, ali naravno i cijeloj Europi. Tako da sudjelovanje Grčke banke u e, ovom sustavu zapravo doprinosi stabilizaciji plaćanja u Grčkoj između grčkih sudionika, ali i ne grčkih sudionika iz eurozone, ali i izvan eurozone. Ako e, će to sve glasko funkcionirati, e, mislim da će to onda donijeti koristi svima. I na kraju, kako to doprinosi e, tržištu unije kapitala? Pa prije svega uklanjaju se mm, posljednje prepreke iz izještaja izvještaja Giovannini. E, naša su tržišta učinkovitija, usklađenija, ide se prema uspostavi europskih pravila i europskih standarda, zato što u poslije trgovinskom sektoru još uvijek postoji eh, još uvijek je to tržište znatno fragmentirano, tako da ovom platformom ćemo zapravo doprinijeti da se ukloni dobar dio tih prekograničnih prepreka. A sada Kay Swinburne. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam gospodine Mrš. Možda je ovo pogrešno, ali meni je stvarno drago da ovaj projekt napokon kreće. Ja sam se jako dugo e, godina bavila CSDR-om i mislim da je to zapravo ništa u usporedbi s vremenom koje ste vi i ostali kolege u OSB-u posvetili ovom projektu. Stoga vam čestitam što ste napokon riješili sve posljednje poteškoće i što ćete uskoro pokrenuti sustav. Mislim da je to zapravo pravi dokaz ustrajnosti Dakle, ustrajnost u pokušaju da se uspostavi e, jedinstvena platforma koja će funkcionirati u cijeloj Europi, ali i izvan nje. I drago mi je da se i ta platforma može proširiti. Kao izvestiteljica o CSDR-u ne mogu odoljeti, a da vas pitam nešto čime smo se bavili. CSDR je naravno e, krenuo inspiriranje T2S-om i u cilju da se uspostavi europska, europski sustav za namjeru i to posebice kad se koriste otvoreni standardi za komunikaciju i protokole te osigurati da ta i ostala zakonodavna pitanja nadopune sustav T2S u cijeloj Europskoj uniji. No neka od pravila CSDR-a koja su bitna za provedbu sustava T2S i to posebice kad je riječ o režimu za namjeru i sporove. Imamo zapravo nekoliko pitanja koje se odnose na vremenske rokove. Kada smo, mislim da bi bilo bolje kada bi provedba CSDR-a bila vremenski usklađena sa zadnjim e, valom e, migracije na T2S. Dakle, kako bismo dali vremena bankama da uspostave taj sustav i kako bismo izbjegli dvostruke troškove u području namira. Tako da pitanje je, biste li podržali odlaganje u uvođenju režima za namiru unutar CSDR-a? to je parlament dogovorio u okviru trijalonga. Dakle, biste li bili za jedno takvo odlaganje? I još jedno pitanje. Mislim da je ovo odličan model ako želimo e, smanjiti troškove namire za potrošače diljem Europe. Mislim da je to jedan od velikih europskih projekata koji će doista koristiti svim zemljama članicama jedan dio, jednim dijelom je to zbog toga što je dobrovoljan, tako da nitko nije prisiljen da se pridruži sustavu. I zanima me koliko mislite da će vremena proći prije nego moja zemlja članica i ostale dakle se pridruže sustavu i budu koristile upravo ovaj sustav za namiru. Hvala vam na pitanju, hvala vam i na podršci. Jedinstveni e, pravilnik e, za mm, namire, dakle, tu dijelimo ciljeve zajedno sa CSDR-om. Postoji još čitav niz drugih područja u kojima se nadopunjujemo sa e, CSDR-om u cilju ostvarivanja mm, ujedinjenog sustava namire u Europi. A sada bismo li trebali odgoditi provedbu do zadnjeg bala? E, to bi sigurno pomoglo u nekim okolnostima da nemamo dvostruki režim za one koji su već e, migrirali ili koji nisu migrirali. Ali moje iskustvo s europskom integracijom je da mora biti, e, dakle da uvijek moramo biti vrlo oprezni. kako bismo spriječili e, disciplinu roka i jednostavno odgodili. Ako bismo imali pritisak u cilju dakle provedbe što je ranije moguće, a da pritom ne koristimo režim kazni za one koji još nisu potpuno spremni, mislim da bi to bio još jedan način prema postizanju istog rezultata. No to je područje oko kojeg bih se još volio savjetovati sa Europskim parlamentom jer Europski parlament je upravo u tom području pružio i veliku potporu i bio veliki saveznik i pomogao u realizaciji projekta T2S. I nadam se da ćemo na, tijekom rasprava o tržištu o Uniji kapitala biti zapravo na istoj strani. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, Trenutačno smo uh, u dobrom kontaktu sa uh, Bank of England i želimo razgovarati na koji način možemo potaknuti cijelu Europsku uniju kad je reč o infrastrukturi, učinkovitosti i suradnji, nadzoru. Kako ćemo postići to da europsko okruženje bude sigurnije jeftinije i jeftinije za sudionike na tržištu. Hvala vam, a sljedeći je Fabio De Masi. Vidim da nema nikoga iz liberala. Evo, bit ću vrlo kratak. htio sam se koncentrirati na različite e, aspekte sustava T2S, jer kolega Lange je već spomenuo dakle, da se vodi rasprava o, o tome što bi se dogodilo ako bi, ako zemlja članica ne bi uspjela ispuniti svoje obaveze. Za mene Target 2 e, je zapravo, zapravo znači kretanje kapitala i to smo vidjeli u proteklih nekoliko um, mjeseci. Kad je došlo do odljeva kapitala, a onda dakle bilo je nekakvih kazni zato što se moraju plaćati kamate na to. No, onda vam želim postaviti pitanje, što vi mislite o tome dakle ne bi bilo plaćanja i nacionalne banke bi morale smatrati da su te bilance izgubile. A znamo da središnje Dakle, bi li to bilo toliko dramatično? Što mislite o tome? Where I have to slightly disagree Moram se malo ne složiti s vama, zato što Target 2 e, odražava kretanja kapitala. To je istina samo ako je zemlja izgubila pristup tržištu, a to nije daleko od stvarnosti u jednoj zemlji sada. No ako zemlja ima potpuno pristup tržištu, T2S odražava samo jedan dio kretanja kapitala, a međubankovni tokovi neće biti e, na pravilan način e, odraženi kroz ovaj sustav. A banke mogu e, iskoristiti i međubankovne sustave. Na vaše političko pitanje bi bilo što bi se dogodilo ako bi zemlja izašla iz eura. Mogu vam samo reći da to nije predviđeno sporazumom, ugovorom i smatramo e, da je sudjelovanje u eurozoni e, se ne može promijeniti nepovratno. Tako da ako bismo sada uveli sustav koji bi prema našem mišljenju bio renacionalizacija i ako bi se dovelo pod upitnik e, nepovratnost članstva u eurozoni, ali osim postoji mehanizmi poput onoga koji postoji u SAD-u, dakle to nije punopravno, punopravni obračun bilanci, ali se mogu iskoristiti drugi mehanizmi kako bi se zadržala opreznost sa nacionalnim bankama, no tu je dakle cijelo pitanje se vrsti oko proporcionalnosti uravnoteženog pristupa. Tim što, što ćemo dizajnirati bilance targetstva, mm, one ne mogu ostati jednosmjerne predugo vremena i problem bi se javio samo ako će postojati zemlje članice koje će strukturno ostati na istoj strani kroz dugo vrijeme, a to ne bi bilo u skladu sa idejom europske integracije, a to je ideja konvergencije. Dakle, konvergencija kroz e, vlastitu odgovornost. Tako da dokle god smo tu, ako dokle god imamo to načelo, i ako pružimo određene mjere koje postoje u e, politikama ekonomskog upravljanja, mislim da mm, u tom smislu ne treba e, redizajnirati bilance Target 2. A ići u sustav u kojem bi bismo morali to sve redefinirati, mislim da bi to bilo mnogo kompliciranije nego ostati u sadašnjem sustavu. Što se tiče vaše izjave da Središnja banka može imati negativni kapital, imali smo nekoliko primjera u, Euro, u Europskoj uniji. I to samo po sebi nije nešto što se može održati kroz dugo vremena zato što ne bismo imali dakle to ne bi imalo posljedice financiranja ali bi eh, potkopalo ugled središnje banke tako da takva situacija je moguća ako se objasni eh, gospodarskom situacijom u zemlji eh, ali to nikako ne može biti trajna situacija Thank you. Hvala. Gospodin Zanni. Si, grazie, eh, presidente. Eh, Hvala. I ja želim čestitati na provedbi ove nove platforme i na tome što se to uspjelo učiniti s tolikom brzinom iako apsolutno gledano to je mnogo trajalo, ali s obzirom na određeni posao to je doista sjajno. Moje pitanje o T2S je općenito, odnosno smatrate li da takav sustav bez Velike Britanije u Europskoj uniji bi mogao ostati nepotpun i neučinkovit u potpunosti ni o targetu 2. Mm, imam također pitanje, budući da je kolega Demazi već postavio pitanje u tom smjeru, dakle htio bih se vratiti na to pitanje. Vi ste dali politički odgovor u neku ruku, odnosno stalno čujemo da nema povratka natrag iz eura, ali ne možemo ne reći da iako to nije predviđeno u ugovorima, da bi neka zemlja mogla unilateralno odlučiti i stupiti iz eura. Budimo iskreni, tu govorimo o slučaju Grčke. Recimo u slučaju da Grčka izađe iz eura, a to je mogućnost koju ne možemo poreći, što bi se dogodilo sa e, saldom Target 2 koji je u minusu za otprilike 100 milijarde ili 99 milijardi eura. Središnje banke drugih država članica koje bi ostale u eurozoni bi trebale preuzeti taj gubitak ili bi to bio možda samo teorijski gubitak koji ne bi realno utjecao na bilance i u slučaju da Grčka ostane izvan sustava Target 2 ne svojom voljom, onda bi se mogla pretpostaviti i povreda članka 63. o slobodnom kretanju kapitala. Dakle, koje je vaše mišljenje o tome i može li ESB u slučaju da e, dođe do ne e, dobrovoljnog izlaska iz eura, može li ESB spriječiti da se to dogodi? Hvala. I think you are uh, right uh, that Mislim da imate pravo u tvrdnji da iako to nije predviđeno ugovorima, da nismo zaštićeni od takvih unilateralnih postupaka, no takvi postupci nisu u najmanju ruku u skladu sa europskim pristupom. Europski pristup je pristup suradnje, dakle postizanje sporazuma čak i u teškim okolnostima. Brojke koje spominjete su točne. Kad bi došlo do takvog ishoda, o čemu ne želim špekulirati jer to nismo razmatrali niti to ulazi u naše pretpostavke, zato je naša je pretpostavka tada ćemo očuvati euro područje onakvim e, kako je odlučeno na političkoj razini, dakle špekulirati i sada da će politički donositelji odluka zauzeti drugačiji pristup e, je u najmanju ruku neoprezno. Naročito kada je riječ e, o nekome koji je neizabrani službenik u europskim institucijama. No, tehnički gledano, to bi značilo da bi e, trebalo prilagoditi jednu nacionalnu središnju banku i to bi bilo upisano u e, knjige Europske središnje banke i to bi bilo to. E, zatim, kako bi se otplatio taj dug? E, pa to je pitanje koje treba riješiti budućim pregovorima. Ništa nije predviđeno u takvom slučaju i kao što sam rekao, o tome nismo razmatrali niti to ulazi u naše radne pretpostavke jer one podrazumijevaju očuvanje područja kada je riječ o njegovom članstvu, a to je u skladu sa odlukama koji su donijeli šefovi država i vlada. Hvala. Ovo što ste rekli na kraju jasno pokazuje da je u zajedničkom interesu to da sva nadležna tijela učine sve što je u njihovoj moći kako bi izbjegle negativne posljedice što bi moglo imati također i e, nepovoljne implikacije po sve nas i po Europsku središnju banku. Dakle, to smatramo još jednim razlogom za daljnje zalaganje i u našoj ulozi, no nažalost ona nije dovoljno relevantna u ovom području jer mnogo ovisi o međuvladinim institucijama, no mislim da treba ipak naglasiti važnost i relevantnost negativnih posljedica do kojih bi moglo doći. Dakle, u svakom slučaju podržavamo integritet cjelovitost eurozone, kao što ste i vi rekli. Hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Kao što ste rekli, parlament snažno podržava sustav T2S. Mi ćemo izbili zapratiti daljnji razvoj događaja i to je novi korak u izgradnji čvrste tržišne infrastrukture koji je dobar znak e, i nadam se da će dobri znaci prevladati u ovim trenucima. Hvala vam lijepa.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 So we move to point 15 of the... Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. Efficient and effective EU framework for financial pregled stanja izazovi uredbe Europske unije o financijskim uslugama, utjecaj na pripremu učinkovitim i djelotvornim okvirom Europske unije za financijsku uredbu i tržišta kapitala. Imali smo zanimljivo saslušanje do sada, sada možemo započeti raspravu sa prvom razmjenom e, gledišta. Riječ ima izvjestitelj gospodin Balc. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Vjerujem da je bilo doista dobro što smo danas popodne najprije imali to saslušanje. Po mom mišljenju bilo je izuzetno informativno. E, ovaj odbor e, je u prošlosti već e, nekoliko puta izrazio svoje stajalište da je potreban pregled stanja E, e, ove uredbe, pritom ne mora biti naš cilj da ju ukinemo. Dakle, po mom mišljenju mi moramo ostati e, angažirani pri čemu Eh, je naš cilj učinkovito, učinkovita regulativa. Ako pogledamo eh, protekle godine, onda znamo da su eh, u pripremi još jedan cijeli niz zakona. A već do sada je usvojen E, doista veliki broj vrlo dalekosežnih zakona. E, time se uhvatno regulirano e, regulirano područje financijskih usluga u svrhu zaštite potrošača Međutim, ta regulativa se mora provjeriti i sa stajalište da li e, ima loše učinke na gospodarstvo i na konkurentnost europskog gospodarstva. Kako možemo e, težiti ovakvu zakonodavstvu kad e, velika većina europskih banaka zapravo ne uspjeva za raditi e, ono što se od njih zahtjeva e, kapitalnim zahtjevima. Zato ja želim pozornost krenuti na jednu analizu regulative uključujući i ciljeve. Imajući u vidu osobenosti pojedinih financijskih sektora, ali također imajući u vidu cjelokupnu sliku, dakle šire od pojedinih sektora. Gospodine predsjedatelju, nadalje smatram da je neophodno E, dosadašnju praksu e, procjene učinka e, u velikoj mjeri revidirati. Dosad se naime nije uzimalo u obzir većinu, veličinu financijskih institucija o kojima je bila riječ. Rasprava o uniji tržišta kapitala može doprinijeti e, poboljšanju situacije i uklanjanju nejasnoća, ali za to je neophodna suradnja između pojedinih sektora na financijskom tržištu. Ja želim nešto reći o nekim stvarima kao što su proporcionalnost i kompleksnost. Ono što je po mom mišljenju bitno je e, naša konkurentnost na međunarodnoj razini, odnosno pitanje e, kako Evropska, kako se evropska e, regulativa uklapa u regulativu na međunarodnoj razini. Osim toga, razine nadležnosti, odnosno procesi donošenja odluka, e, osobito što se tiče delegiranih akata i tehničkih standarda su e, to nešto čime se želim e, pozabaviti. Iz tog cijelog sklopa različitih zakona i propisa trebamo na kraju e, imati jedan ukupni prijedlog. E, time se želim pozabaviti e, u sljedećim mjesecima u suradnji sa izvjestiteljima u sjeni nadam se dobroj suradnji s njima i nadam se da ćemo na kraju moći podasriti jedan dobar, dobro izvješće na vlastitu inicijativu. Hvala izvjestitelju. Ovo je važna točka na dnevnom redu, a sada ću dati riječ gospodinu Polutangu, izvjestitelju u sjeni SID-a. Govorili smo danas o Uniji kapitalnih tržišta, a to je E, rješenje za krizu e, ili niski rast u Europi ili je to e, zapravo uvođenje novih kriza pod drugim vidom, ali to je pitanje zapravo kako pristupiti i tržišta kapitala. Jer teško je protiviti se mogućnosti učinkovitije raspodjele ušteda i na taj način jačanja javnog i privatnog ulaganja i održavanja dugoročne perspektive rasta u Europskoj uniji. No, to će jedino biti vjerodostojno ako se mu pokaže, da e, financijska tržišta također djeluju u najboljem interesu europskih građana. Ono što sam uvidio iz ove prve razine gledišta Mm, jest da e, se ne vraćamo natrag kada je riječ o zakonodavstvu. To je zapravo snimka stanja i pronalaženje mm, prostora za poboljšanje u financijskoj regulativi, a to je u interesu svih građana Europske unije i i to je u interesu financijskog sektora koji doista služi realnom gospodarstvu. Ovo je dobar početak rasprave potreba nam je, nam je ovaj uravnotežen pristup. Evo samo nekoliko općih napomena. Pitanje stabilnosti sustava e, je nešto što se čime se ovaj parlament već bavio i parlament je mnogo postigao po pitanju poboljšanja financijske stabilnosti ali to nije još u potpunosti riješeno. Trebamo se osvrnuti i na sigurnost financijskih transakcija koje još mogu mm, prociklički utjecati na destabilizirajuće mehanizme. Mislim da trebamo također držati na oku moguću nestabilnost, to je uloga ovog parlamenta, dakle držati na oku nestabilnost mehanizma koja može izazvati i dalje učinke i također treba se pobrinuti da zakonodavstvo postoji, ono se ne smije smatrati preprekom jer ono osigurava financijsku stabilnost. Financijski sektor je uspješan jedino ako je stabilan. Drugo, važno je odmaknuti se od eh, zaduživanja i kreditiranja ka eh, stvaranju rizičnog kapitala. Ako želimo imati inovativno gospodarstvo, onda nam trebaju poduzeća koja su sposobna preuzimati rizike i taj pomak prema tržištima kapitala je pomak i prema rizičnom kapitalu i također eh, ka omogućavanju poduzećima da preuzimaju rizike i ulažu ne možemo razmotriti jedino financijsku regulativu u tom smislu. Također i porezni sustavi daju prednost dugu, a um, važavaju preuzimanje rizika i stvaranje rizičnog kapitala. Tako da tu trebamo imati uravnoteženi pristup također. Rečeno je također to je rekao izvjestitelj da Zaštita potrošača mora biti u srcu financijske regulative, no tu još postoji prostor za poboljšanje, a opet to se poklapa s našim ciljem, a to je da financijski sektor mora služiti realnom gospodarstvu i da treba ići u korist građana Europske unije. Neću duljiti, E, u našem e, klubu zastupnika imamo mnogo zamisli o tome što valja i što možemo učiniti, no u svakom slučaju najvažnije je uzeti u obzir mogućnosti za poboljšanja u regulativi o financijskom sektoru i pokazati da i financijski sektor može i mora donijeti dodane vrijednosti za realnu ekonomiju. Hvala vam. Hvala. Sljedeći, sljedeća, to je u ime ECR-a Hvala. Doista mi je drago što su ove dvije teme povezane, dakle i snimka stanja, financijske regulative koju smo uveli u proteklih pet godina s jedne strane i s druge strane unija e, tržišta kapitala. Ona nije samo koncept nego je već proširenje onoga što smo do sada činili. Iako nam treba primjer toga. Evo upravo je gospodin Merš predstavio platformu T2S koja je integrirana platforma za čitavu Europu, a i šire. Tržišta kapitala kao integrirani koncept nisu ništa novo. Trebalo nam je mnogo godina da to ostvarimo, no to je rješenje za budućnost i u tom smislu trebamo koristiti i ovaj pregled stanja i raspravu o, uniji tržišta kapitala za stranje iste jednadžbe u istoj raspravi. Evo, htjela sam komentirati e, nešto što sam e, također spomenula u svojim pitanjima prije. Kada predviđamo izuzeća u prvoj razini, ona tamo postoje iz određenog razloga, a to je kako bi zaštitila mm, određene dužnostnike koji imaju svoju ulogu u sustavu i također imamo izuzeća za mirovinske fondove koji imaju drugačiju strukturu za razliku od onih koji su financijski posrednici. Dakle, kada mi e, uvodimo izuzeća koja onda nisu izuzeta iz drugih predmeta i kada e, imamo pitanje dosljednosti u predmetima kada je riječ o direktivi o kapitalnim zahtjevima i MIR i MIFID, e, tu smo evo danas čuli o osiguravateljskom sektoru, gdje na određeni dio informacija utječu pet uredba e, koje, za koje sam znala samo tri, a ostale dvije izlaze izvan naših ovlasti. Dakle, kada e, unosimo tu izuzeća, onda ona trebaju biti valjana diljem cijelog sustava. Također, ova izuzeća ili proširenja trebaju biti relevantna. Recimo imamo izuzeća u korist eh, mirovinskih eh, fondova i zahtjeva mira za središnji clearing i to je već potrebno to eh, prvom proširenju, a zapravo potrebni preduvjeti nisu uvedeni, nisu usvojeni. Dakle, ako imate delegirane akte koji još nisu usvojeni, onda trebate to proširenje odrediti od datuma usvajanja, ne od datuma objave u službenom listu. Zatim, razina 1 i razina 2 je nešto za što se nadam da će ući u ovo izvješće, zato jer je za mene to doista važno. E, čitava struktura nadzornih tijela je nova i mi se tu snalazimo kako znamo i e, osmišljamo načine kako dobro funkcionirati. Mislim da ova nadzorna tijela koja nisu u prostoriji u kojoj se odvija trijalog i nisu mogućnosti pratiti cijeli politički dijalog koji nas je doveo od ove točke, treba ju imati mogućnost steći uvid u cijelu situaciju i omogućiti im bolji prijelaz sa razine 1 na razinu 2. Također e, i imamo tržište rasta za mala i srednja poduzeća u različitim predmetima i to koristimo u, kao kategoriju CSDR-u u namiri i također e, kada je riječ o direktivi uporabi tržišta. E, dakle, E, s obzirom da će to pitanje biti ključno za budućnost unije tržišta kapitala, onda mislim da trebamo pripaziti da se razini dva ne kategorije. Također, e, pitanje podataka je ključno. Trebamo to što više standardizirati. Standardizacija podataka je važna ne samo za Europu, nego i e, za globalne zakonodavce kako bi ni shvatili što se događa i sada većina transakcija se odigrava na globalnoj, čak i ne na regionalnoj razini, tako da trebamo imati pregled situacije. Imam izvješće o prikupljanju i agregaciji podataka za SSP, to je 120 stranica i trebamo e, sve to pročistiti kako bi to imalo smisla. Imamo u Europi e, isto transakciju, transakciju koja se treba e, prijaviti pod e, sedam različitih sustava. Trebamo imati jedno izvješće koje će obuhvatiti sve to nego više različitih izvješća, tako da e, u našem izvješću moramo predvidjeti jedno brzo rješenje. I još jedna posljedna napomena o maloprodajnim investitorima. Dakle, trebamo shvatiti da će isplaća budućih mirovina ovisiti o budućim odlukama u vezi sa mirovinama na globalnoj razini više nego na odlukama država, tako da trebamo pružiti privatnim investitorima okvir, onima koji sudjeluju u takvim proizvodima koji ćemo omogućiti da e, dobiju veći povrat nego iz e, privatnih mirovinskih fondova. Dakle, trebamo procijeniti koliko je naše zakonodavstvo uspješno sa stajališta potrošača. Oni trebaju imati transparentnost e, o troškovima e, investicijskog proizvoda, ali ti troškovi trebaju također i opasne ne biti samo transparentni, tako da im trebamo osmisliti jednostavnije proizvode kako bi oni se u to uključili i također trebamo omogućiti bolje razumijevanje tih investicijskih proizvoda. Evo, to su veliki izazovi pred nama. Sada e, u ime Kluba zastupnika Alde Petar Ječek. On međutim nije ovdje, onda nastavljamo sa GUE NGL. Fabio Demazi, izvolite imate riječ. Nažalost ja ne mogu govoriti u ime kluba zastupnika Alde, ali veselim se buduće suradnji sa svima vama na ovom e, izazovnom projektu. Mislim da trenutno u Europskom parlamentu slušamo jednu melodiju koja kaže e, moramo se sada koncentrirati na uniju tržišta kapitala. Moja bi preporuka bila da tu budemo obazriviji jer mislim da postoje dobri razlozi zašto e, Europa ima sustav koji Eh, je koncentrirana bankarski sustav, a to također ima i prednosti i sve prednosti, tako da mislim da se trebamo eh, koncentrirati na to što tržišta kapitala zaista mogu učiniti u financiranju većih projekata, ali ne bismo trebali eh, na to gledati kao na čarobni štapić koji će e, pomoću kojeg ćemo pokrenuti e, ulaganja ponovo. E, moja kad se govori o uniji tržišta kapitala mora se govoriti o jednom važnom dijelu toga a to e, je na primjer jedna vrlo važna tema euroobveznica, a kao drugo malo sam zabrinut trenutno zbog e, e, našeg, našeg diskursa o sekuratizaciji. tipovi imovine koje trenutno razmatramo koji nisu rizični, e, za njima postoji dovoljna potražnja, međutim ono što nije slučaj, a tu postoje vrlo dobri međunarodni primjeri, na primjer kanadski primjer, e, gdje se vrijednosnice mogu upotrebljavati kao kolaterala, odnosno kao jamstvo prilikom e, uzimanja zajmova. Dakle, sekuritizacija može biti korisna u izvjesnoj mjeri, međutim, drugi, treći korak u sekuritizaciji mogao bi povećati rizike što nam doista nije potrebno. I na kraju mislim da bismo trebali u ovom okviru e, visokokvalitetne sekuritizacije sekuritizacije, mislim da bismo trebali razmisliti o takozvanom e, financijskom e, tehničkom pregledu, odnosno e, odobrenju. Vrlo je lijepo imati funkcionirajuće financijsko tržište, međutim kad postane preveliko, odnosno kad tu postoje dijelovi koji nemaju više nikakvu vezu sa realnim gospodarstvom, onda e, je to problematično. U svakom slučaju, veselim se naše buduće suradnji. Hvala lijepa Fabio, a sad u ime zelenih Sven Gigold. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja ću e, govoriti engleski. Kao prvo, ja sam e, također e, mišljenja da je ovo saslušanje bilo danas vrlo zanimljivo. Ja osobno vjerujem da bismo našu ulogu morali shvatiti vrlo ozbiljno, jer ako Europski parlament da signal e, u bilo kojem smjeru, to će biti, to će imati jednu simboličnu važnost, a ja bih također e, htio da koordiniramo naše rasprave i sa e, situacijom u SAD-u, e, sa njihovim zakonom Dodd-Frank, mislim da bismo trebali skupa razmatrati te stvari. Druga stvar koju bih htio reći je da se potpuno slažem sa ovim što je rekao izvjestitelj u sjeni od socijalista, mislim da moramo biti oprezni da ne gledamo na financijske sustave iz mikroperspektive, dakle neke institucije će se možda žaliti, druge će biti vrlo zadovoljne i tako dalje. To je jedna moguća perspektiva koja jest važna, ali mi također e, ne smijemo zaboraviti makroekonomsku perspektivu. A tu se postavlja pitanje koja je funkcija e, financijskog e, sustava i da li E, možemo financijski sustav primaknuti bliže tome da ponovo služi realnom gospodarstvu, a to je pitanje koje postavljaju naši građani. Dakle, pitanje je iz njihovo, s njihovog stališta da li je sada lakše ili teže dobiti zajam. E, da li e, imam više ili manje od onoga šta E, moji osiguravatelji ili moja banka zarađuju ili veći dio toga e, jedu njihovi e, prihodi i troškovi. I pitanje je koliko je vjerojatna sljedeća financijska kriza. Nadalje postoji pitanje odgovornosti, odnosno rizičnosti. Ako se od velikog, u velikom osiguravajućem društvu ili u banci e, kupe dionice, da li, tko je onda e, odgovoran ako to dovede do gubitka? Htio bih naglasiti da je vjerojatno nemoguće naći jednog autora neke studije ili procjene učinka koji bi se s tim, mogo, e, s tim složio jer u ekonomiji imamo različite paradigme e, i oni imaju različite ideje o ulozi financijskog sustava i o, e, tim kriterijima. Mislim da bi bilo vrlo e, jadno kad bismo slijedili samo jednu studiju koja slijedi samo jednu paradigmu. Ja se vrlo dobro sjećam e, kad sam e, proučavao stari rat između e, postkenzijen ja sam sretan što sam učio na studiju od ponskenzijanaca. Mislim da ne bismo se trebali osloniti samo na jednu studiju i e, mislim da zapravo trebamo odlučiti između za je, trebamo se odlučiti za jednu od različitih paradigmi kako ne bismo e, na ovo gledali samo s jednog stališta i e, kroz jedne naočale jer ovisno o tome što se pretpostavi doći će se do različitih zaključaka također mislim da bi bilo zanimljivo E, imati jednu studiju koja je doista e, napravljena od dola prema gore, a to je i pitanje proporcionalnosti, jer prilično je jasno e, da stalno slušamo prigovore i pritužbe, ali ja doš, do sada još nisam vidio jasne dokaze koje mjere stvaraju probleme akterima, a koje mjere su manje opterećujuće za njih. Također nisam do sada vidio analize e, e, gdje zapravo imamo probleme jer u svim zakonima imamo načelo proporcionalnosti, ali kada se e, radi o različitim člancima, odnosno odredbama jedan zakon vrijedi za sve jednako za sve e, e, tako da e, nije zapravo bitno koji članak je opterećujući koji nije isti zakoni vrijede za sve. I konačno htio bih rado bih pogledao i ono analizu koja je odrađena u e, parlamentu Jedinjene kraljevine mislim da je to doista e, zanimljiv rad e, kad razgovaramo o onome što moramo učiniti u, na financijskom sektoru tu u parlamentu smo došli do ograničenja bonusa u e, Ujedinjenom kraljestvu našli su drugo rješenje, e, ja smatram da njihovo rješenje ima prednosti, a to je da oni ne reguliraju na taj način da ograničavaju bonuse, nego e, ti bonusi ukupno ovise o tome da li je kompanija u cjelini poslovala pozitivno ili ne tako da na taj način se e, potiče e, upravljačke strukture kompanijama da se pobrinu za to da, da kompanije ukupno posluju pozitivno e, dakle važno je i pitanje kako uskladiti ovo sve što smo do sada postigli ja se nadam da ćemo svemu ovome e, imati temeljitu raspravu, dakle e, da ćemo to sve temeljito pripremiti e, i kako možemo ovu raspravu voditi sa različitih stajališta, iz različitih perspektiva, jer inače postoji opasnost da na brzinu odradimo posao i da onda ta rezultat e, ne bude dovoljno e, dobar, e, a ovo je važan posao. Ovo je bilo sve prije nego brzinski, sad još imamo jednog izvjestitelja u sjeni, onda Marka Zana. Hvala. Pokušat ću biti kratak. Jer su i kolege koji su govorili prije mene već puno toga rekli. Mislim da je sve ovo dobro i vrlo pozitivno. Vjerujem da ćemo imati vrlo interesantne i konstruktivne razgovore u sljedećih nekoliko mjeseci. Tema je vrlo važna i zbog toga moramo biti ambiciozni jer su ulozi visoki. Mislim da ovo može biti jako dobar izvještaj ako jasno odredimo koji će biti ciljevi. Danas smo čuli vrlo interesantna izlaganja, pitanja. razgovaralo se i o tome što je učinjeno s obzirom na regulaciju financijskih tržišta do sada. Mislim da smo zatvorili fazu Dakle, to je bila faza u kojoj smo morali odmah djelovati kako bismo e, ublažili posljedice krize. Europske institucije i Europski parlament e, su sada zapravo reagirali kako bi e, ograničili posljedice krize. To je bilo do sada, a danas moramo promijeniti fokus i moramo reagirati, moramo djelovati na uzroke krize, a na umu moramo imati cilj kojeg mi se čini da dijele sve europske institucije, a to je da se financijska tržišta stave na uslugu realnom gospodarstvu. To je prvi glavni cilj kojega moramo imati na umu kada govorimo o reguliranju financijskih e, sektora. Što se tiče unije tržišta kapitala, to je važan korak, ali moramo biti oprezni. Sjetimo se onoga što je rekao kolega iz Zelenih, gospodin Gigold. Dakle, krenuši od ovog izvještaja si moramo postaviti jedno pitanje. Prvo, čemu služi financijski sustav? I drugo, koji će biti njegov sustav unutar e, europskog gospodarstva? Mislim da uloga mora biti ta da podržava i da je na usluzi e, realnom gospodarstvu. Tako da kad govorimo o uniji tržišta kapitala, usklađivanje pravila je svakako dobrodošlo. Usklađivanje platformi i razvijeno ulaganje, to je sve dobrodošlo. Dobrodošla je i točka na koju bismo trebali koncentrirati naš rad a to je usklađivanje pravila i postupaka za solventnost unutar Europske unije za stečaj, ali krizu je izazvalo pretjerano korištenje finan, financijskih sredstava, financijskih tržišta, tako da ne bismo trebali ići u tom smjeru. Okrenuti sve na tržište kapitala i na financijsko tržište je opasno i to nam je povijest i pokazala. Ono što moramo učiniti jest shvatiti kako na najbolji način iskoristiti financijska tržišta, a ne pokušati uspostaviti sustav koji funkcionira manje više dobro u SAD-u. Mislim da ne trebamo slijediti to, ne trebamo to učiniti u Europi. Moramo se zapitati zašto se u Europi e, dogodilo to što se dogodilo. Dakle, da financiranje gospodarstva je išlo u drugom smjeru, nije išlo kao i u SAD-u. Zašto? Pa zato što je naš sustav uglavnom sačinjen od malih i mikrotvrtki, tvrtki, a sustav u SAD-u ne. I to je glavna razlika. Meni se čini da sustav koji se temelji na obiteljskim e, gospodarstvima, koji nema e, sofisticiranu financijsku strukturu, neće uspjeti pomiriti svoje interese i ciljeve sa financijskim sustavom i sa ciljevima institucijskih e, ulagača i ciljevima velikih ulagača. Za financiranje realnog gospodarstva se možemo osloniti samo na financijske, samo na institucionalne ulagače. To je e, opasno i vjerojatno to nije strategija koja nosi pobjedu. Danas u Europi imamo 70% privatnih, e, privatne štednje koja se ulaže srednjeročno i dugoročno. A optika institucionalnog ulagača je, ima kraći e, rok. Tako da ako želimo potaknuti ulaganja, ako želimo potaknuti dugoročno ulaganja, morat ćemo se koncentrirati na privatne ulagače i koncentrirati se na bankarski sustav koji će biti učinkovitiji i koji će biti tradicionalan. Takav je sustav pokazao da funkcionira. Talijanske banke koje slijede model e, tradicionalnog poslovanja i koje se više koncentriraju na kreditiranje realnog gospodarstva, a manje na financijsko špekuliranje, pokazale su da su najotpornije na krizu u Europi. Mi nismo morali spašavati banke, osim u slučaju e, banke Monte dei Paschi di Siena, no tu je bio, tu smo imali drugi problem. Stoga moramo se koncentrirati na bankarski sustav koji će biti lokalan, koji će biti tradicionalan, koji će biti manje povezan sa e, financijama i to treba biti naš cilj. Još jedna stvar koja, koju europske institucije moraju pojasniti je mišljenje o usporednom bankarstvu. E, kapitalni, e, kapitalna tržišta su dio tog sustava, cijelog tog sustava kojeg zovemo usporedno bankarstvo. Od početka krize vi, zato što ja nisam bio zastupnik u parlamentu u prethodnom sazivu, vi ste pokušali regulirati e, usporedno bankarstvo. A danas sa unijom tržišta kapitala i sa zelenom knjigom komisije govorimo da je usporedno bankarstvo budućnost. Mislim da moramo malo pojasniti e, svi ideje o tome kakav pristup želimo imati prema e, tom financijskom izvoru. I posljednja stvar, opasnost oko unije tržišta kapitala o kojoj moramo voditi brigu je sljedeća. Ako budemo poticali e, privatnu štednju prema kapitalnom tržištu, onda ćemo taj izvor financiranja oduzeti bankama. A to je jedan od najvažnijih e, izvora financiranja na srednjeročno i dugoročno razdoblje su upravo štedni polozi obitelji. Ako mi tu masu novca okrenemo prema tržištu kapitala, stvorit ćemo neravnotežu, povećati rizik E, tog sustava zato što će banke taj izvor financiranja zamijeniti Wall financiranjem, a to je e, nestabilnije i e, riskantnije. Siguran sam da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci imati konstruktivnu raspravu. mislim da ovo što sam za sada čuo mi se čini konstruktivnim i ja baš kao se jako veselim toj raspravi. Sva, lijepa. Sada imamo dva govornika Catch the Eye. Hvala lijepa. Ja sam zatražio riječ. Ja sam samo skroman član ovog odbora nešto što može biti dio ove rasprave i htio bih želim svim izvjestiteljima sreću. Kad govorimo o financijskim e, tržištima, važno je zapamtiti da e, ne samo da oni postoje, financijska tržišta su regulatori, a, nadležne vlasti e, donose propise i pravila. To kažem stoga što koji puta e, o financijskim tržištima govorimo jako sektorski. Imamo razne sektore pa onda stvarnu ekonomiju ekonomije. Nikad nisam čuo o stvarnoj ekonomiji e, bez e, slanja invojsa, obračunavanja i tako dalje. Imamo e, veliku likvidnost u Europi, ali ne ulažemo dovoljno i to je jako ozbiljno. To nekako ne prolazi kroz financijska tržišta koje imamo ne možemo imati pregled situacije, a da ne e, gledamo ono što smo učinili i što je naša odgovornost. Mislim da možemo reći da, da smo otežali pozemljivanje e, novca na obje strane. Ako želite više stabilnosti, morate onda stvoriti više pragova e, za financiranje. To je e, dio stabilnosti, ali moramo osigurati i e, rizičnost. Dakle, poduzem upuštanje u rizik. Financijski tržišta, to je stvari preuzimanje e, rizika i raspodjela rizika. Ako to ne funkcionira, onda je nešto krivo u sustavu. Moramo Eh, gledati koja smo propisa i pravila donijeli. Eh, to može biti važan dio naše rasprave. Koji puta se ljudi eh, vraćaju na ovu uniju tržišta kapitala da će to sve riješiti, međutim da to nije ispravan način djelovanja. Financijska tržišta njima dominiraju bank, banke. One su možda i previše dobro regulirane moraju oni, one moraju ulagati, stvarati likvidnost koja je potrebna kako bi se financije e, predavale e, malim i srednjim poduzećima i velikim poduzećima. To je problem koji e, premalo ulaganja usprkos velikoj likvidnosti. Problem je u tome što je ta velika likvidnost sada ulazi E, e, u druga područja e, gospodarstva zbog vrlo niskih kamatnih stopa investicije u nove poduzeće. Jeftin novac, to znamo do čega to dovodi, do, do novih balona, mjehura koji se onda mogu prs, prsnuti. Moramo pogledati, kao što su kolege E, e, na post-kenzovski e, način gledati ili na austrijsku školu. Moramo gledati i još gore stvarnost. Premalo ulaganja i visoka likvidnost. Hvala lijepa. Antonio Tajan ima riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da ovakav izvještaj na vlastitu inicijativu parlamenta mora definirati u kojem će smjeru, u kojem bi smjeru trebala ići financijsko gospodarstvo. I danas je iz rasprave proizašlo da to te financije jednostavno moraju biti u službi realnog gospodarstva ako želimo vidjeti izlazak iz krize. Rezultati su bili pozitivni, rezultati reguliranja u proteklih nekoliko godina. A kad govorimo o reguliranju financijskog sektora se moramo koncentrirati na dva prioriteta. To je prvo procijeniti učinka, učinak u cilju bolje regulacije. Dakle, moramo vidjeti je li došlo do udvostručenja propisa ili dodatnih administrativnih tereta na štetu potrošača ili korisnika. I vidjeti da li agencije i nadzori, dakle, um, agencije za nadzor gledaju da li je se prati ono što je, e, da li se provodi ono što je odlučeno na političkoj razini. Jedan od ciljeva jest pomiriti taj e, projekt sa e, sa bankarskom unijom s jedne strane i Junkerovim planom s druge strane kako bi se iskoristili pozitivni učinci. Tu mislim i na fondove i mirovinske fondove za realizaciju infrastrukturnih planova. Mislim da je recimo u, Ujedinjena kraljevina iskoristila dosta takvih fondova. I druge strane moramo pojasniti ulogu banaka i to posebice one koje su najbliže građanima, dakle banke i štedionice. Banke imaju vrlo važnu ulogu koju moraju odigrati na tržištu kapitala s jedne strane je važno da postoji uloga e, banke, ali s druge strane moramo imati i ulogu poduzetničkog kapitala. O tome se sada sve više govori, ali ja mislim da bismo već mogli iskoristiti i bolje iskoristiti paket kozme koji po prvi puta e, koristi i poduzetnički kapital za financiranje e, MSP-ova. Ja mislim da je to dobar model koji se ne koristi dovoljno u Europi, a u drugim e, zemljama da, poput recimo SAD-a i Izraela. I zadnje pitanje, Unija tržišta kapitala mora prije svega koristiti realnom gospodarstvu i na tome insistiram. ona mora biti instrument kojim će se riješiti problem pristupa kreditiranju malim i srednjim poduzećima i zadnje valja provjeriti i to vrlo dobro provjeriti faktora za podršku u okviru e, Bazela 3, zato što je parlament u prethodnom sazivu zajedno sa Europskom komisijom, sa povjerenikom e, Barnijevom, dakle mi smo svi to podržavali, zato što smo na taj način pomagali bankama da e, imaju povjerenje u MSP-ove, smanjujući im rezerve kada pozajmljuju do milijuni pol eura MSP-ova. Tako da eto na tome moramo raditi kako bismo provjerili da li banke e, poštuju ovu odluku parlamenta. Hvala vam. Now, e, Sada ima završnu riječ e, izvjestitelj. Hvala lijepa predsjedatelju. Ja bih se zahvalio svim izvjestiteljima u Sjeni i kolegama na otvorenoj raspravi i na svemu ono što su ovdje rekli. E, sve to ja podupirem. E, da, financijski sektor, Paul, e, mora služiti stvarnoj ekonomiji. To mora biti ključni dio naših razmišljanja u kod ovog izvješća. Mi, mi moramo održati visoku zaštitu potrošača. Naravno, to treba uzeti, u obzir u izvješću. E, dobili, dobilo mi se ono što je rekla Kate Swinburne. E, koherentnost između razine 1 i razine 2. Da to mora i dalje e, postojati i to moramo uzeti u obzir. Dolazimo do jedne ključne teme ovdje. To smo nekako nevoljko gledali e, e, posljednjih mjeseci. Mislim da ono što je rekao Sven Gilgud ne bismo trebali imati samo jednu studiju koju treba napraviti komisija. Sama komisija može naručivati nekoliko studija. Ovo što si ti rekao e, smatram vrlo zanimljivim. Kako možemo razlikovati između e, malih i velikih i to e, na tome treba razliti, e, raditi. Ako pogledam zadnju točku, onda zapravo e, kolega Cani je rekao jedan citat. Mislim da se ovdje u ovom izvješću radi o mnogo toga i zato moramo biti vrlo ambiciozni kao izvjestitelj smatram da je moja zadaća e, da to napravim. Nadam se da će me u tome podupriti izvjestitelji u Sjeni i već se veselim na raspravu koja će uslijediti sljedećih nekoliko mjeseci. Zahvaljujem predsjedatelju. Hvala lijepa. Mm, e, mm, imamo e, na nacrt izvješća 3. rujna i onda imamo rokove za amandmane i onda ćemo imati konzultacije između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Sada ćemo nakratko prekinuti e, sjednicu, a onda ćemo u, u 18.30 e, glasati o EFSI-u zajedno sa odborom za proračun.